Okay, colleagues, good, good afternoon. Dobar dan svima. Afternoon, we've got a very full agenda. Imamo danas e, puni dnevni red, jako puno govornika i tema. No prije nego što počnemo, htjela sam reći sljedeće. Htjela bih dodati jednu točku dnevnog reda. E, naš je odbor bio u New Yorku i tamo su, znate, usvojeni ciljevi održivog razvoja i Davor Štir je izvjestitelj će voditi taj izvještaj i eto to će biti zadnja točka danas poslje podne. Glasanje o nacrtu mišljenja o situaciji u sredozemlju se neće e, održati sutra, već nekada kasnije, 10. E, studenog. Na taj način ćemo imati dovoljno vremena za pripremiti kompromise, zato što odbor Libe e, je nešto izmijenio. A imamo 96 amandmana na mišljenje od šest točaka. Tako da moramo se pobrinuti da na kraju imamo jasnu poruku. I zadnja veća točka na našem današnjem dnevnom redu je zajednički sastanak sa odborima Envi i Agri na temu Svjetskog dana hrane. E, taj će se sastanak održati u dvorani 3C50 u e, zgradi PHS. Ne, oprostite, to je zadnja točka dnevnog reda sutra. I dovršit ćemo e, sve točke našeg dnevnog reda prije nego što krenemo na taj zajednički sastanak. Zadnja točka sastanka. Dakle, to je sve ćemo završiti prije te zajedničke sjednice odbora za okoliš i odbora za poljoprivredu. Slažete li se svi s ovim promjenama? Spajamo li ih? Da, dobro, hvala. Nekoliko obavijesti. U četvrtak 15. listopada od 9 do 10.30 imat ćemo zajedničku sjednicu sa odborom za vanjske poslove kako bismo odabrali kandidate za nagradu Saharov. Taj će se sastanak održati u prostoriji 5G3, dakle 15. listopada u 9 sati. A sljedeći ponedjeljak imat ćemo izvanrednu sjednicu ovog odbora sa povjerenikom Mimicom koji će predstaviti novu zelenu e, knjigu o e, razdoblju nakon Kotonua. Dakle, povjerenik će nam to predstaviti sljedeći ponedjeljak u 15.30. I dobit ćete još obavijesti o tome u sljedećih nekoliko e, dana. Dnevna točka, e, točka dnevnog reda broj 3, odobrenje zapisnika sa sjednice održane 3. rujna. Dokumente imate u vašim dokumentima. Ako imate bilo kakve primjedbe, obavijestite tajništvo prije kraja ovog sastanka. Ukoliko ne dobijemo nikakve primjedbe, držat ćemo da je zapisnik usvojen. Zatim pod točkom 4 su dakle nacrt E, odluke preporuka koordinatora sa sastanka 22. rujna. Ako imate primjedbe, pošaljite ih tajništvu. Ako ne budemo dobili primjedbe, smatrat ćemo da su odluke i preporuke usvojene. E, točka broj 5. Priopćenja komisije. Imamo novog kolega. Kolegu iz komisije, to je Vansan Grimu. On je naša, on je naša nova veza između parlamenta i komisije i s, njima, s njim je i kolegica mm, povjereni. Imate li išto za dodati? Um, hvala vam. E, hvala vam što ste me predstavili. Ja ću biti uh, načelnik odjela za odnose s parlamentom u uh, općoj glavnoj upravi Devko. I ja sam vam htio prenijeti obavijest o tome da je komisija prošli tjedan usvojila zajednički savjetodavni dokument o budućnosti partnerstva između Europske unije i zemalja AKP-a. Sa strane komisije to je prvi službeni korak u tom procesu i to znači da u ovoj ranoj fazi nismo zauzeli e, stajalište, već želimo pokrenuti e, sveobuhvatne sveobuhvatnu raspravu, pokriti sve ključne teme i sljedeći tjedan će vam povjerenik Mimica predstaviti e, sve detalje i nadam se da ćete s njime imati e, dobru raspravu. Da, evo kolege, ovo je vrlo važna rasprava. I želimo i vama dobrodošlicu. Točka broj šest obrazovanja za djecu u izvanrednim situacijama. Kao što znate, prije ljeta je naš odbor odlučio poslati komisiji usmeno pitanje sa rezolucijom o obrazovanju djece u izvanrednim situacijama. O tom usmenom pitanju i rezoluciji ćemo glasati na našoj sjednici 10. studenog. Mislim da smo već ovdje razgovarali o tom problemu, problemu s kojim se suočavaju djeca i izbjeglice i pod sljedećom točkom ćemo razgovarati o našem posjetu Turskoj gdje smo se sami uvjerili u izazove s kojima se suočavaju djeca koja žive u izbjegličkim logorima i činjenice da e, ne pohađaju školu. čak i u mojoj izbornoj jedinici upoznala sam jednog mladića koji je 11 godina živio u izbjegličkom logoru. To je stvarno veliki problem i ako pitate ljude zašto odlaze iz susjednih zemalja u Siriji, uglavnom je odgovor zbog taj što se djeca ne mogu školovati. 65 milijuna djece živi u takvim situacijama, od toga 7 milijuna, 37 milijuna djece ne pohađa školu. Ono što smo učinili e, s proračunom je zatražili smo više sredstava od Europske unije e, upravo za obrazovanje djece koje žive u izvanrednim e, situacijama. U, ovim, u ovom trenutku trošimo tek 2% našeg proračuna, a mi bismo voljeli vidjeti da taj broj poraste na 4%. Vrlo je korisno u tom kontekstu održati raspravu sa stručnjacima i iz komisije i nevladinih udruga te UN-a koji se bave ovom temom. S nama je gospodin Skinner koji je direktor ureda UNICEF-a iz Brisela, zatim Lepu iz glavne uprave za humanitarnu pomoć i zadužena je za e, zaštitu djece u e, sukobom pogođenim područjima, zatim Veronik Lorenzo i još jedan gospodin iz World Vision. Daću svakom govorniku mm, nekoliko minuta, nakon toga ćemo čuti pitanja. Najprije ću dati riječ gospođi iz UNICEF-a. Bili smo u Turskoj i vidjeli se što se događa s tom djecom, ali evo sad ćete nam vi nešto više reći o tome. Hvala vam. Dragi kolege, drago mi je da sam ovdje. Ovo je e, velika čast za mene i ja sam direktorica Ureda UNICEF-a u Briselu. Predstavljala sam UNICEF u Ruandi, u Crnoj Gori, ali moje srce i moja duša je baš na e, obrazovanju i moj prvi premještaj prije 15 godina. E, bilo je radila sam kao službenica zadužena za obrazovanje na Kosovu. Radili smo zajedno sa vlastima i pokušavali uspostaviti obrazovni sustav nakon rata. Isto tako, otišla sam u Haiti nakon potresa kako bismo pomogli e, dakle sa ponovnom uspostavom obrazovanog sustava i iz vlastitog iskustva mogu reći da e, obrazovanje, pružanje obrazovanja u izvanrednim situacijama, u situacijama u kojima su se dogodile prirodne katastrofe, da to sve ima izuzetno važan učinak. Stoga je ova tema meni izrazito važna i drago mi je da vam mogu o tome danas govoriti. Počeli ste sa brojkama, gospođo predsjedateljice, i da, ako pogledamo globalnu situaciju, e, djeca koja ne pohađaju osnovnu školu, to je dob od 6 do 11 godina, to je 59 milijuna djece školske dobi. Plus imamo 65 milijuna ljudi, e, tineđera koji također ne pohađaju srednju školu. To su eto posljedne e, brojke na globalnoj razini. 43% sve djence koje ne pohađuju školu žive u zemljama ili dolaze iz zemalja koje su pogođene humanitarnom krizom. Mlade žene čine, to jest za žene je 90% vjerojatnije da neće pohađati e, školu. U zemljama Bliskog istoka više od 46 milijuna djece živi u e, područjima pogođenim sukobom i nasiljem. 28,5% milijuna e, te djece su e, osnovne školske dobe, dobi i prema posljednjim podacima 15 milijuna djece u toj regiji ne pohađa školu. Stoga obrazovanje je pod velikim, e, velikom prijetnjem. 7 milijuna djece ne ide u školu u Siriji, 76% škola je zatvoreno, 3,1 milijun djece iz Sudana ne ide u školu i mogla bih nastaviti, brojke su doista alarmantne riskiramo izgubiti cijeli naraštaj učenika upravo zbog ovakvih situacija. Potreba za globalnom solidarnošću nije nikada bila hitnija. Osigurati obrazovanje u izvanrednim situacijama je e, važno za spašavanje života. Obrazovanje može zaštititi i fizički i psihološki u trenucima krize obrazovanje može doprinijeti mm, održavanju neke razine normalnosti čak i u najnenormalnim vremenima. Svako dijete ima pravo učiti i tomu moramo omogućiti bez prekida, čak i korištenjem inovativnih pristupa. Škola ili sigurno mjesto za učenje mm, može ponuditi i druge elemente koji su potrebni za spašavanje života, dakle pitka voda, hrana i tako dalje. Na taj se način e, jača otpornost među mladima i među njihovim zajednicima. Cjelokupni financijski doprinos je pao, no e, financiranje e, obrazovanja u izvanrednim situacijama je porastao u proteklih nekoliko godina. 39 milijardi dolara godišnje će biti potrebno ako želimo ostvoriti ostvarivo i pravedno obrazovanje te ponuditi mogućnosti učenja. Dakle, tu ćemo financirati i obrazovanje u izvanrednim situacijama, novi mehanizmi koji će premostiti e, humanitarne i razvojnu pomoć su ključni. Europska komisija priznaje ključnu važnost financiranja obrazovanja u izvanrednim situacijama i pozdravljamo činjenicu da je humanitarni proračun e, povećan. Isto tako pozdravljamo osnivanje zaklada i Prva uplata je bila baš za Tursku. Mm, vi ćete nam, gospođo predsjedateljice, nešto više reći o tome kasnije. Isto tako, pozdravljamo inzistiranje ovog odbora da se, poveća, da se povećaju sredstva za obrazovanje u izvanrednim situacijama. EU i UNICEF e, su sklopili snažno partnerstvo prilikom pomaganja u takvim situacijama. Mi smo agencija koja je tamo prije, za vrijeme i nakon. Partneri smo na čitavom nizu intervencija i to na temelju e, dubinskih analiza i to kroz formalne i neformalne pristupe. Djeca su najranjivije skupine u izvanrednim situacijama i zbog toga je ulaganje u obrazovanje, e, ulaganje u djecu i ulaganje u život. Hvala vam. Hvala vam što ste se držali vremenskog ograničenja. Predstavili ste nam ozbiljnost ovog problema. Vrlo je to komplicirano i jako je tu puno pitanja da li bi djeca trebala e, slijediti sirijski obrazovni program. Zatim je postavljeno pitanje ako su već godinama u Turskoj bili trebali u turskim školama pratiti turski e, obrazovni program. Tako da da, to su vrlo složena pitanja o kojima možemo sada više e, razgovarati. E, naš sljedeći govornik je gospođa Marija Lensu iz e, glavne uprave za humanitarnu pomoć. Ona je odgovorna za zaštitu djece u e, oružanim sukobima. I čuli smo od komisije o problemu financiranja i neprestano najlazimo ponovno na taj problem s jedne strane. Humanitarna pomoć ne nudi dugoročnu perspektivu ali evo s nama su i kolege iz Glavne uprave za međunarodnu suradnju i razvoj i nadam se da ćete vi e, surađivati na tome i da ćemo uspjeti riješiti ove tehničke prepreke financiranju. Tako da, gospođo Lencu, izvolite, imate deset minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća i hvala što ste nam dali priliku da vam se obratimo na ovu važnu temu. Nadam se da ću odgovoriti na pitanja zajedno s mojim suradnicima. Molim da se prikaže prvi slajd. Usprkos činjenici da je obrazovanje osnovno pravo za svu djecu u svim situacijama, često se zaboravlja u izvanrednim situacijama. Usprkos brojki koje nam daje UNICEF, manje od 2% svjetskog humanitarnog, humanitarne pomoći izdvaja se za obrazovanje. I kao što je su nam objasnili iz UNICEF-a, obrazovanje je nužno kako bi djeca mogla imati perspektivu u budućnosti. S obzirom na tekuću migrantsku krizu u Europi, Očigledno je da djeca ne bježe samo e, kako bi mogla doći do mjesta gdje mogu imati hranu i osnovne potrebe, nego isto tako i pristup obrazovanju. Mislim da su da je kolegica Zunica vrlo dobro objasnila zašto je obrazovanje toliko važno. Angažman Europske unije se u posljednjih godina povećao zahvaljujući činjenici da je 2012. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Taj novac se iskoristio za proračunsku liniju koja se koristi za e, djecu koja su u sukobom zahvaćenim područjima. Od 2012. godine sredstva za ovu inicijativu su se povećavala iz godine u godinu. Do sada smo namijenili 23 milijuna eura i time ćemo uspjeti dopreti do 1,5 milijuna djece u 26 zemalja u svijetu. 2015. godine izdvojili smo 10 milijuna eura za 16 projekata koji se bave obrazovanjem u izvanrednim situacijama. Također smo dodali još milijun eura za obrazovanje djece pogođene ebolom. Milijuni djece nisu imali mogućnost pohađati nastavu zbog epidemije ebole. Ta su sredstva namjenjena dvama projektima Save the Children i UNICEF. Usred ove migrantske krize, a budući da je sve više kriza koje dugo traju, postalo je jasno da moramo više učiniti kako bismo podržali obrazovni sustav u izvanrednim situacijama. Povjerenik Stiljanides je najavio da će povećati potporu EKOA e, upravo za potrebe obrazovanja u izvanrednim situacijama kako bi se ispunila svjetski cilj od 4% izdvajanja sredstava Europske unije za izvanredne situacije. Već je stupio u kontakt sa parlamentom i državama članicama kako bi se mobilizirala dodatna sredstva. Klub zastupnika socijalista i demokrata kao i ostali klubova zatražili su još dodatnih 26 milijuna eura za obrazovanje djece u izvanrednim situacijama tijekom 2016. godine. Bez obzira na to obrazovanje je odgovornost u nas u Europskoj uniji. Kao što sam rekla, za to je potrebna dugoročna perspektiva, što nije moguće ostvariti samo kroz humanitarnu pomoć i zato je isto tako potrebno izdvojiti sredstva iz razvojne pomoći za ovu namjenu. Kolega iz glavne uprave Devko će vam više reći o tome. Navest ću vam samo nekoliko primjera. Mi tjesno surađujemo sa kolegama koji se bave razvojnom pomoći kako bismo osnažili LRRD u našim programima. Primjerice imamo zajednička izaslanstva EKO i DEVKA kada razgovaramo o izvanrednim situacijama. Isto tako je bila, bilo jedno izaslanstvo, zajedničko izaslanstvo Eko koje je bilo u pratnji povjerenika sa ovog ljeta. Bilo je također nekoliko inicijativa koje su se nastavile financiranjem iz instrumenta za razvojnu pomoć. Primjerice Unice Futurskoj je dobio novac 2014. godine kako bi se osiguralo obrazovanje za sirijsku djecu izvan kampa, a sada se za to koristi jedan drugi fond, jedna zaklada, Madad. Isto tako postoji jedan projekt u Mijanmaru koji se 2013. financirao iz EU Children of Peace. Taj projekt je imao za cilj pomoći raseljenoj djeci u kampu i isto tako pomoći u obnovi obrazovne infrastrukture u izbjegličkim kampovima, što uključuje i nastavnički kadar. E, taj se projekt e, nastavio zahvaljujući sredstvima iz e, razvojne pomoći delegacije Evropske unije u iznosu od 2 milijuna eura za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Dakle, trebamo raditi na osnovi ovih uspješnih primjera kako bismo osnažili veze, isto tako i Eko i Devko surađuju na izgradnji kapaciteta tako da će sudjelovati na e, godišnjem obrazovnom seminaru koji organizira glavna uprava Devko gdje će se razgovarati sa e, dakle kontaktnim osobama kako bi se vidjelo na koji način se te uzemne veze mogu još više osnažiti. E, sada riječ ima kolegica iz glavne uprave Devko. Hvala lijepo. Hvala, nama je također drago da možemo razgovarati o ovoj temi e, koja je također i jedan od naših prioriteta. Kao prvo, htjela bih reći da je e, sam naslov ove rezolucije da zapravo ne bi trebao biti samo obrazovanje i izvanredne situacije, nego obrazovanje, izvanredne situacije i dugotrajne krizne situacije jer vrlo često se događa da izvanredne situacije prerastaju u kronične krize. Bilo je nekoliko situacija e, u kojima izbjeglice žive u izbjegličkim kampovima po 10, 15 ili čak 20 godina. Prema tome mi smatramo da je to zajednička odgovornost e, onih koji se bave humanitarnom pomoći i razvojnom pomoći. Kao što je kolegica istaknula, Jedno od središnjih pitanja je kako ukloniti razliku između humanitarne pomoći i razvojne pomoći. Što se tiče izbjeglica, neovisno o tome jesu li proveli nekoliko mjeseci ili više godina u izbjegličkom kampu, oni su i dalje izbjeglice, imaju iste potrebe, sličan način života i jedan od osnovnih praktičkih, praktičnih problema s kojima se danas suočavamo jest kako artikulirati postojeće instrumente da bismo mogli postići glatki prijelaz iz jednog oblika pomoći u drugi. Imam nekoliko slajdova koje vam želim prikazati. E, najprije ću vam pokazati što mi poduzimamo vezano uz obrazovanje i da ću vam, navest ću vam neke brojke kao i podatke o trenutnim ulaganjima u sklopu MFF-a i e, u drugom dijelu ću govoriti o mehanizmima jer e, to je također e, problematika s kojom se bavimo u kontekstu razvojne pomoći. Tijekom 2014. i 2015. godine Izdvajanja za obrazovanje su značajna i to kao potpora cilju održivog razvoja broj 4. Na sljedećem slajdu možete vidjeti podatke. Došlo je do povećanja u odnosu na prethodni MFF usprkos e, padu e, razvojne pomoći na svjetskoj razini. Dakle, mi smo povećali izdvajanje sredstava da kako visoko obrazovanje ovdje nije toliko e, relevantno. Ono što nam je ovdje bitno su bilateralni programi, dakle ono što financiramo iz te proračunske linije, kao i regionalni programi. Na sljedećem slajdu možete vidjeti raspodjelu prema zemljama. Imamo ukupno 39 zemalja e, u kojima je obrazovanje jedno od tematskih područja. 50% njih, e, dakle zemlje koje su označene crvenom bojom, su zemlje gdje je situacija nesigurna. 2,7 e, milijardi se izdaja za bilateralnu pomoć, a 60% toga ide za zemlje kojima je situacija nesigurna. Što se tiče podsektora, ja sam ovdje izuzela e, visoko obrazovanje, dakle govorimo stvarno o osnovnom obrazovanju i osposobljavanju. Isto tako su slični podaci za Afriku i Aziju, dakle otprilike ravnomjerno raspodijeljeno. 80% naše potpore obrazovanju otpada na bilateralne programe, dok 15% ide za svjetsko partnerstvo za obrazovanje. E, svjetsko partnerstvo za obrazovanje podržava sektorske planove za obrazovanje i njihovu provedbu. A ukoliko vam to nije poznato, posljednjih nekoliko godina su je iz tog programa su dvostručena sredstva sa 21 na 49%. Upravo, dakle, to su sredstva koja su namijenjena nesigurnim zemljama i zemljama obuhvaćenim sukobom i u biti to odražava opću situaciju s obzirom na veći broj kriza u svijetu. Iz ovog programa je izdvojeno više od milijardu dolara za upravo spomenute zemlje. Kada govorimo o povezivanju pomoći, sanacije i razvoja, kao što sam rekla, to je zajednička odgovornost. Dakle, ono što je najvažnije je sama provedba i praktične implikacije na terenu. U osnovi bih htjela spomenuti četiri mehanizma ali u svakom slučaju najvažnije je istaknuti važnost zemalja, dakle planiranja za pojedine zemlje. Ne postoje rješenja koja se mogu primijeniti bilo gdje, dakle za svaku svaka zemlja ima neke svoje specifičnosti i mi nastavimo surađivati sa delegacijom i uredima eko a od samoga početka procesa u nastojanju da definiramo kako će se odvijati naša intervencija. Dakle, ovdje možemo raditi na komplementaran način, glavna uprava EKO može reagirati brzo, naši postupci su složeni i duži, dakle EKO može doći na 12 ili 18 mjeseci, a mi onda možemo nakon toga preuzeti, e, osigurati financiranje. Imamo jako dobre primjere toga, takve suradnje. Međutim, u stvarnosti se suradnja odvijala ad hoc i sve ovisilo o konkretnim mjestima i pojedincima i smatram da bi bilo dobro da e, postoje sustavni dogovori između glavne uprave Eko i glavne uprave Devko kako bi se konkretizirala suradnja. Što se tiče ostalih mehanizama, na sljedećem slajdu možete vidjeti neke primjere s terena. E, mi imamo jako dobrih primjera s terena, međutim možda ih nismo sve evidentirali i tome bi trebalo posvetiti više pozornosti. Iz regionalnog programa za Aziju imamo takozvanu e, pomoć pomoć za, za raseljene ljude. Mi smo pomagali kampove u Tajlandu za izbjeglice iz Burme u posljednjih 15 e, do 20 godina, a u posljednjih 5 godina smo se u potpunosti usredotočili na obrazovanje izbjeglica, budući da je to važno za njihovu perspektivu i integraciju, e, ponovnu integraciju u, bur, u burmanski, burmansko društvo. Još jedan primjer u kojem imamo relativno ograničeno iskustvo, ali je područje koje obećava, obećavajuće su zaklade Europske unije. To su fleksibilni instrumenti e, koji dolaze iz različitih sredstva, dolaze iz različitih e, izvora. Ovdje ne postoji dakle prepreka između humanitarne i razvojne pomoći i isto tako imamo dakle koje su to zaklade, Beku zaklada za Srednju Afričku republiku, Madad zaklada za Siriju i dakle za krizu u toj zemlji i Emergency Trust Fund for Africa. I tu će obrazovanje biti imati posebno mjesto. Na sljedećem slajdu možete vidjeti neke informacije o svjetskom partnerstvu za obrazovanje. Tu postoje mehanizmi za rješavanje nesigurnih situacija gdje se može automatski dobiti 20% e, sredstava za pojedinu zemlju u slučaju izbijanja krize. To je uistinu vrlo korisno, taj instrument se može vrlo lako aktivirati u slučaju krize. E, Prednost je što se može reagirati brzo i to smo do sada već koristili u Južnom Sudanu i Srednjoafričkoj republici. Problem je u tome da s obzirom da su sredstva iznosila 30 do 50 milijuna dolara, 20% tog iznosa i nije tako veliki iznos. I na kraju ću završiti sa nečime što se nalazi u vašem nacrtu rezolucije, to je apel da sudjelujemo u zajedničkoj platformi za obrazovanje. Trenutno postoji jedna inicijativa u koju je uključeno više donatora da se vidi e, u kojim područjima nedostaju sredstva, zašto postoji jaz između humanitarne i razvojne pomoći i na koji način se mogu ukloniti prepreke kroz jednu platformu koja bi osigurala kontinuitet i dosljednost politika, te isto tako jedna platforma za mobilizaciju financiranja financijskih sredstava i jedan zapravo fond za obrazovanje. Mi sudjelujemo u radu tehničke skupine i trebali bismo dobiti prve rezultate prije humanitarnog samita, dakle negdje do kraja ove godine. Hvala lijepa, da to nije isto kao i prilika Evropske komisije za humanitarnu pomoć. Da, ova, ova studija koju sada financiramo će se nadovezati na rad komisije. Dakle, ova studija o kojoj radite inicijativa Europske unije ili un ne, to je inicijativa više donatora. Da, čini mi se da ima mnogo inicijativa, pa bi bilo dobro da znamo kako su međusobno povezane. Jedna je u biti pokrenuta kada smo bili u Njurku. Tamo smo čuli e, bivši danski ministar, bivši britanski ministar, bivši australijski premijer i tako dalje. Dakle, čitav niz dužnosnika. Međutim, postoji opasnost da ima i kada ima previše inicijativa, isto tako je tu i privatni sektor i ne znam na koji način se to sve skupa može objediniti da bi se ostvarili rezultati na terenu. Sada smo čuli... E, dakle, ne znam kakva je situacija na terenu, možete li nam nešto reći o tome? Hvala lijepa, ja sam Lucija, predstavljam ovdje nevladinu zajednicu, ja sam stručnjakinja za obrazovanje u izvanrednim situacijama i nadam se da mogu nešto reći o tome kako izgleda stanje na terenu. Ja sam inače e, nastavnica i mnogo vremena sam radila na integriranim obrazovnim programima u sjevernom Iraku za dakle prognanike i isto tako za one koji su došli iz Mosula koje vidi pod okupacijom Isila. E, kada gledamo e, zapravo prosjek godina koliko izbjeglica provede u izbjegličkom kampu, to je oko 17 godina, to je zapravo čitavo vrijeme e, djetinstva. Prema tome, ako sada ne riješimo pitanje obrazovanja djece, onda ne znam kada ćemo. E, kada govorimo o obrazovanju, želim ovdje istaknuti kvalitetno obrazovanje i mislim da je uvijek bitno spomenuti obrazovanje i zaštitu. Obrazovanje kao instrument za zaštitu. Mislim da je situacija vrlo jasna i čini mi se da je to područje koje uistinu trebamo mnogo uložiti. Mislim da je važno da shvatimo e, koliko ima izvanrednih situacija trećeg stupnja u svijetu. Postoje kronične krize, ali isto tako i prirodne katastrofe. Imali smo e, dakle na Filipinima e, jedan tajfun. Zatim isto tako je u Nepalu u travnju ove godine bio veliki zemljotres. Zatim imamo kroničnu krizu e, u zemljama blizu Sirije, sada je to već se prelilo u Tursku, Irak, Libanon, sada i prema Europi. Isto tako imamo i krizu u Sidanu i e, Srednjoj Afričkoj Republici. Dakle, postoji mnogo kriznih žarišta u svijeti i svijetu i djeca nemaju mogućnost da se školuju zato što mi ne izdvajamo sredstva kako bismo zadovoljili njihove obrazovne potrebe. Obrazovanje jest jedna složena problematika i postoje prepreke što se tiče jezika, nastavnih e, programa i činjenice da roditelji moraju ohrabriti svoju djecu da pohađaju nastavu. Ja bih htjela nešto reći o tome, o dječjoj perspektivi. E, mi smo u World Visionu radili mnogo na jednom izvješću koje financira UNICEF i djeca su stavljena u središte svjetskog humanitarnog samita. Dakle, mi imamo inicijativu kao što je Plan and Save the Children. Više od 6000 djece je anketirano e, i djeca su sama definirala i e, odredila prioritete koje oni imaju u smislu obrazovanja u različitim izvanrednim situacijama kao što su krizne situacije, znači pro, du, duže krize i isto tako prirodne katastrofe. Dakle, bitno je da znamo što zapravo djeca žele. Iste rezultate smo dobili iz jedne inicijative Children for Peace. Dakle, ja bih vas e, ohrabrila da pogledate te studije. To su, dakle, podaci iz Etiopije, iz Konga i isto tako Južnog Sudana. U tom kontekstu ono što je zajedničko je činjenica da su e, djeca odredila prioritete i da pridaju važnost obrazovanju. 98% roditelja u ovoj studiji o Kongu kažu da obrazovanje bitno kao i prehrana, sklonište i zdravstvena skrb. Dakle, nije dovoljno da se samo dostavi pomoć u hrani, jer ljudi su više od zapravo prehrane, treba im više od prehrane. E, u školi djeca mogu učiti i tako se dobro osjećaju. Mislim da je dobro da izvojimo vrijeme da čujemo što nam djeca imaju za reći, da čujemo glas zajednica, jer mislim da su to glasovi koji također pripadaju na ovakvim forumima. Što se tiče Sjevernog Iraka i prognanika koji žive tamo, u oba kampa e, su također bili neki projekti, zatim su obavljene konsultacije djece u sklopu kampanje Back to School i razgovarali smo s onima koji su nam u više navrata reći da, e, da nisu išli u školu da bi se rado stupili u braka, da to nije budućnost e, kako su za sebe zamislili. E, djece ko, djevojčice koje se školuju imaju isto tako kasnije neke prednosti i kasnije se to pozitivno odražava na čitavu zajednicu. Dakle, to je, možemo govoriti o efektu multiplikatora obrazovanja djevojčica, ali i dječaka. Mislim da je to od ključne važnosti. Što se tiče, eh, dakle, toga da sve treba biti utemeljeno na činjenicama, mislim da trebamo imati više činjenica o utjecaju eh, obrazovanja na društvo, e, postoji mnogo toga što nije evidentirano, ja to vidim iz dana u dan u svom radu, međutim mislim da trebamo to utvrditi na znanstveni način i evidentirati, vidjeti na koji način se to odražava na život djece i šire na zajednicu. Što se tiče nevladinog sektora, mi pozdravljamo inicijativu povjerenika Stilijanidesa da se izdvoji 4% e, dakle humanitarne pomoći Europske unije za obrazovanje u izvanrednim situacijama. Također moramo shvatiti da je riječ o minimumu, dakle ovih 4% moramo e, se pozabaviti obrazovanjem kroz više godina i to je ono e, što je nama problematično na terenu. Dakle, e, financiranje obrazovanja kroz jednu godinu nije dovoljno. Mi se borimo na Sjevernom Iraku kako bismo mogli postići da se program nastavi. Dakle, mi smo svjesni činjenice da je djeci potrebno obrazovanje, no isto tako oni moraju ući u formalni sustav. Mi surađujemo sa UNICEF-om i Ministarstvom obrazovanja u Sjevernom Iraku jer mi radimo na neformalnim programima obrazovanja, međutim bitno je postići da e, oni nakon toga mogu ući u, u tradicionalni obrazovni sustav kako bi se njihovo ono što su naučili uistinu e, mogli iskoristiti. Dakle, mi se trebamo zapitati sljedeće, e, recimo djeca koja su provala 20 godina u izbjegličkom kampu u Keniji, e, obrazovanje koje su tamo stekli mora biti prepoznato. I kada se somalijski učitelji, kada su se vratili u Somaliju, e, dakle ono što je bitno je da sve te godine učenja se na neki način vrednuju. Evo, kao što sam rekla, situacija je složena, neću još dugo. Mislim da smo mnogo govorili o dakle dugim krizama. Nakon što sam provela određeno vrijeme na Filipinima i u Nepalu, mislim da uistinu moramo biti svjesni e, posljedica prirodnih katastrofa i moramo dakle isto tako izdvojiti sredstva za smanjenje rizika i za spremnost za eventualne buduće katastrofe e, u sklopu e, programa otpornosti za Aziju i Pacifik. Mi smo radili upravo na povećanju otpornosti i mislim da je bitno istaknuti da svaka nova škola u Nepalu ima određene ugrađene određene sigurnosne karakteristike. Mi smo uistinu imali sreće da se potres nije dogodio kada su djeca bila u školi. Kada sam bila na Haitiju i kada je došlo do potresa, zgrada Ministarstva obrazovanja se srušila, a djeca su, i to su djeca stradala. I tako da na sreću u Nepalu je situacija bila drugačija, a čitav proces obnove je ovdje također od ključne važnosti. Mislim da sam već iskoristila dosta vremena, pa ću sada zaključiti. Htjela bih e, zaključno reći da je nevladin sektor zahvalan što su već poduzeti određeni koraci kako bi ovih 4% e, uistinu e, operativno zaživjelo. Mi tražimo također mehanizme mehanizme na razini Europske komisije prema agencijama koje se bave razvojnom i humanitarnom pomoću kako bi njihovi programi bili učinkoviti u nesigurnim zemljama. Mi surađujemo i sa, e, sa ostalim nevladinim udrugama kao što je NRC. Također nam je potreban e, svjetski instrument za obrazovanje u izvanrednim situacijama i krizama kako bi se osiguralo fleksibilno financiranje za visoko kvalitetno obrazovanje i mogućnost obrazovanja djece i mladih. Mi smo spomenuli mlade, mislim da je to također skupina koju ne posveđujemo, posvećujemo dovoljno pozornosti. E, dakle, mislim da je financiranje obrazovanja e, nije trošak, dakle to da je zaštitu, spašava život i omogućuje djeci da rastu, da se e, i da isto tako dakle odrastaju u najtežim okolnostima. To su djeca koja će se moći lakše, lakše nositi sa izvanrednim situacijama. Nit vodilja mora biti da djeca imaju zaštitu i da se mogu razvijati neovisno o okolnostima u kojima žive, te da imaju pristup obrazovanju, e, posebno u kriznim situacijama i to je nešto oko čega se ne bi smjelo e, pregovarati ili se dovoditi u pitanje. Da, e, drago mi je da ste spomenuli mlade koji su stariji od koji imaju više od 16 godina, jer upravo kada smo bili u Turskoj smo primijetili da je ta dobna skupina u najnepovoljnijem položaju. Oni istinu osjećaju da nemaju nikakvu budućnost e, i kada smo pitali kakva, kakva je njihova životna perspektiva, čuli smo da nije baš Bog zna kakva. Dakle, nije bitno da se obrazuje samo djeca, E, sada se u nekim od naših zemalja nude stipendije e, za državljane koji nisu iz Europske unije. Dakle, mislim da bismo o tome trebali porazmisliti kako bi i ti mladi ljudi imali neku perspektivu. Zahvaljujem svima. Mislim da smo dobro odradili ovaj, ovu temu. Čuli smo i od predstavnika komisije i od ljudi s terena. Mislim da je vrlo dobro da svi surađuju. E, imamo još vremena za raspravu, što je vrlo dobro. Pa ću sada dati riječ Rike Gereru koji je stalni izvjestitelj za humanitarnu pomoć. On inače radi na pripremi e, za istambulsku konferenciju i promjenama u humanitarnoj pomoći u budućnosti. Nakon toga će riječ dobiti Davor Štir. Najljepša hvala kao prvo. Hvala e, vama što, odnosno Davoru što je potaknuo pitanje uh, u okviru kojeg možemo govoriti o rezoluciji o humanitarnoj uh, krizi koje je došlo uh, bilo zbog prirodnih katastrofa, bilo zbog sukoba. To su sve stvari na koje trebamo u kratkom roku odgovoriti i neke od njih traju dugo i mogu utjecati na život cijele jedne generacije mladih ljudi. Neću govoriti o brojkama jer smo čuli kroz različite prezentacije naših govornica te podatke. Međutim, htio bih e, se nadovezati na ovaj zadnji dio e, e, ovog izlaganja kolegice iz World Visiona, kad ste rekli da je obrazovanje E, ulaganje, a ne trošak. Što više postojala je Nobelova nagrada 80. godina za e, jedan projekt u kojem je bilo bio cilj e, ukazati na zemlje u kojima se kroz obrazovanje postižu ekonomski, postiže ekonomski napredak. Ako se to događa u razvijenim zemljama, kako se to neće događati u zemljama koje su pogođene krizom? Jer, e, s obzirom na to da smo radili nekoliko godina u obrazovanju, barem ja, e, mi znamo da obrazovanje s jedne strane daje ključne prilike mladima i na neki način obilježava E, njihovu biografiju, a s druge strane obrazovanje im omogućuje e, društveni napredak i kolektivni, kolektivni razvoj, a osim toga na trećem mjestu to e, obrazovanje smanjuje neravnotežu i nejednakost unutar društva. Međutim, kad govorimo o kriznim situacijama, obrazovanje služi i za mnoge druge svrhe. Služi primjerice kao jedan instrument, kao oruđe za promicanje mira služi za izbjegavanje sukoba. Obrazovano dijete u jednom e, e, kampu ili u nekoj situaciji e, migracijske krize vrlo je bitan element jer je mir način da se ublaži ili umiri konflikt. Osim toga, obrazovanje služi za umanjivanje efekta krize. Primjerice znamo za e, situaciju koju je uzrokovala ebola, ali i druge situacije e, u kojima je upravo ponašanje e, djece i tretman te djece utjecao na ograničavanje efekata te krize. Kad govorimo o prevenciji i kad govorimo o umanjenju rizika i smanjenju prirodnih rizika, tu je jako bitno naglasiti obrazovanje djece. Dakle, to je naprosto neophodan element svih tih rasprava. Linda je govorila o situaciji u kojoj se nalaze djeca u izbjegličkim kampovima u Turskoj. Ja sam prije dva tjedna bio u Libanonu i u Siriji, gdje sam također podsjetio izbjegličke kampove i imam slična iskustva poput vas. Roditelji te djece u izbjegličkim kampovima u stanju su se odreći hrane, ali se nisu u stanju odreći obrazovanja svoje djece. Što više, u svim tim izvjegličkim kampovima je ključni element za donošenje odluke o tome hoće li ondje ostati ili će pokušati naći neki drugi izlaz, pa makar taj izlaz bio puno rizičniji, makar time se same svoje živote izložili Mm, nekom riziku, taj ključni element je upravo stanje njihove djece. Znači, ako njihova djeca neće dobiti obrazovanje koje će im omogućiti budućnost, onda im je to poticaj za bijeg. To im je poticaj da potraže druge, izlaze druge perspektive i druge, druga rješenja koja će im omogućiti bolji život. To su krize koje ih tjeraju na prelaženje Mediterana, na prelaženje koje kakvih drugih prepreka i tako izlažu svoje živote opasnosti. Ja u svakom slučaju podupirem ovo što smo ovdje čuli, e, međutim e, ono što bih htio reći, a i moja politička grupa je e, podržala jedno povećanje od 26% iznosa koji se dodjeljuje za humanitarnu pomoć. Mi, e, dakle, e, kao odbor želimo i ja sam osobno e, se zalagao za to da se države Europske unije zalažu za barem tih 4% humanitarne pomoći. Kao što je rekla gospođa iz World Visiona, važno je da Isto tako imamo nekakvo višegodišnje planiranje, odnosno ulaganje u obrazovanje nikad ne smije biti kratkoročno planirano ulaganje, niti godišnje ulaganje, jer je taj proces, taj obrazovni ciklus, ciklus koji obično traje barem 5 do 10 godina. I to je barem 5 do 10 godina. S tim u vidu naglašavam da je jako bitno planirati na višegodišnje razini. Sutra ćemo govoriti o, međunarodnom humanitarnom sastanku na vrhu, na vrhu na kojem se nastoji zapravo e, usvojiti jedan globalni okvir za humanitarnu pomoć u okviru kojeg će se raditi višegodišnje planiranje humanitarne pomoći kako bi se osigurala pomoć za obrazovanje. U zaključku e, mogu još jednom istaknuti da će u budućnosti, dakle, one generacije koje su pobjegle od rata, obrazovanje pomoći da te generacije ne sudjeluju u sljedećoj etapi tog istog rata. I zbog toga je jako bitno imati kvalitetno obrazovanje utemeljeno na vrijednostima suradnje i na taj način će obrazovanje biti jedan preventivni faktor za sprječavanje produljenja rata. Hvala, Enrique. Imamo još dva govornika. Hvala vam lijepa predsjedateljice i hvala Enrikeu i drugim grupama što podržavaju uključivanje ove teme u dnevni red ne samo za ovaj sastanak, već i za plenarnu sjednicu. Mislim da je ovdje bitno potaknuti, odnosno osvijestiti potrebu za obrazovanjem u e, kriznim situacijama, ali i podržavati, odnosno povećati postotak e, koji izajemo za humanitarnu pomoć i za obrazovanje. U tom smislu podržavam najavu e, povjerenika Stiljanidesa Mislim da je jako bitno isto tako e, razgovarati o produljenoj krizi, kao što je ovdje predloženo i kao što je Enrique već istaknuo, postoji jasna veza između obrazovanja, e, hitnih situacija ili izvanrednih situacija i migracija. A to je jedna vrlo aktualna i teška tema o kojoj se ovih dana govori u okviru EU-a. Imam četiri pitanja koja će biti vrlo kratka kako bismo mogli nastaviti i čuti odgovore na ta pitanja. Prvo pitanje je koliko će ovo povećanje od 2 na 4% utjecati na koliko djece će to utjecati, o kojem broju govorimo. Čuli smo koliko je djece izvan školskog sustava. Imamo li neke procjene o tome kako će ovo povećanje utjecati na taj broj djece koja su izvan e, školskog sustava. Drugo pitanje je vezano za ovu koordinaciju koju je predsjedateljica već spomenula. Ne znam da li nam e, direktorica UNICEF-a može reći e, odgovor na to. Naime, nekad postoji nekakva neko shvaćanje da postoji jako veliki broj inicijativa. Primjerice imamo Global Business Initiative za obrazovanje, odnosno globalnu poslovnu inicijativu za obrazovanje koju smo poznali u New Yorku i cijeli niz drugih. Pitanje je zapravo stiže li novac do onih koji ga trebaju ili imamo toliko posrednika da u stvari ne dolazimo, da taj novac ne pristiže do onih kojima je namijenjen. To je pitanje vezano i za ovu koordinaciju unutar međunarodne zajednice. Treće pitanje tiče se sljedećeg. Jesmo li dovoljno inkluzivni e, u smislu rada na terenu direktorica UNICEF-a za Kosovo će nam možda tu moći pomoći. Sjećam se da su oni imali jedan neformalni sustav, pa čak i tijekom razdoblja kad su bili u okviru Srbije. Imali su jedan neformalni sustav. E, u mnogim zemljama je slična situacija. Evo ne znam, e, čula sam e, od jednog kolege vezano za Siriju da Znači, njega nisu čak ni kontaktirale međunarodne agencije ili kad jesu, da je bilo jako teško ispuniti sve birokratske zahtjeve da bi mogao primiti e, tu e, humanitarnu pomoć. Tako da je na kraju odustajao. Dakle, e, pitanje jesmo li dovoljno inkluzivni i možemo li tu inkluzivnost povisiti i u konačnici koja je e, pitanje vezano za vezu e, obrazovanja i zapošljavanja. E, adolescenti, odnosno mladi odrasli su vjerojatno prošli kroz nekakvo obrazovanje, ali pitanje kako će to onda ostvariti kroz svoj profesionalni život ako nemaju posao. Dakle, obrazovanje bi trebalo biti nekakav, bi se trebalo nastaviti ili im je to nekakav poticaj da migriraju ili ćemo možda imati nekakvu dugoročnu strategiju za to. Hvala Davoru. Beatriz, izvolite. Hvala Linda. Najljepša hvala svim govornicama na vrlo jasnim izlaganjima i na svim informacijama. Također zahvaljujem Davoru Štiru zbog ove inicijative koja je bila jako e, pravovremena e, ne samo za, zbog ove situacije pred, s kojim se danas e, suočavamo, gdje imamo jako veliki broj raseljene djece koja se kreću po našim zemljama ili koja su u izbjegličkim kampovima i čija su temeljna prava se krše. Osim toga smatram da je ono što nas ovdje veže jest upravo ukidanje svih tih prepreka za e, razvoj i suradnju. A to obuhvaća i e, pomoć za obrazovanje. Mislim da je ova inicijativa, odnosno ovo pitanje, e, sadrži još jedan element hitnosti, odnosno nužnosti, a to je da se nalazimo u postupku E, ispunjavanja e, ciljeva za e, program do 2030. i svi smo jako svjesni obveze i ogromne povezanost između cilja održivog razvoja 4 i 5. Dakle, tu imamo s jedne strane inkluziju i imamo obrazovanje i primarno i sekundarno obrazovanje, ali i ravnopravnost spolova i s obzirom na sve to moramo zajamčiti financiranje na način e, da omogućimo integrirano obrazovanje. E, dakle, obrazovanje bez obzira na e, to radili se o trenutačnoj krizi ili o nekoj produljenoj krizi. Imajući sve to u vidu, slažem se sa ovim povećanjem, odnosno udvostručenjem iznosa sa 2 na 4%, Mislim da je važno da odredimo do koje mjere e, će e, se sve ove inicijative e, kroz, sve ove inicijative riješiti problem financiranja. Znamo da postoji ova inicijativa i imamo sastanak na vrhu u Njurku. Imamo taj svjetski fond za borbu protiv primjerice malarije, ali nemamo takvu sličnu stvar za obrazovanje što bi se moglo postići. Dakle, mogli bismo na isti način raditi i povezati se sa stručnjacima i svima onima koji rade u vladama ili u relevantnim institucijama ili na terenu, kako bismo to mogli primijeniti na svakom konkretnom slučaju. Kao što su rekli, rekla izlagačice, smatram da je jako bitno da je obrazovanje da se na obrazovanje gleda kao na određenu zaštitu, e, što znači da se obrazovanje mora pružiti u okviru sigurnog područja. I zato je jako bitno naglasiti da smo mi sami, Evropska unija, e, zajamčili sredstva pomoću kojih će se štititi škole i sveučilišta tijekom oružanog sukoba i e, osigurati sigurne škole. Ono što je, ja naravno ovdje neću duljiti, mislim da je zanimljivo vas slušati, e, međutim ovaj veliki fond koji bi mogao zajamčiti jedno, jedno dugoročnije financiranje sa jasnim ciljem do 2030. E, na taj način ćemo omogućiti postizanje ciljeva, ali i razvoja e, sukladno programu do 2030. I zanima me što zapravo vi mislite o ovom prijedlogu. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Ova rasprava je jako zanimljiva. Htio bih reći našim gostima da sada radim na jednom izvješću o stanju u privatnom sektoru i razvoju. Pogledano i cijelo pitanje obrazovanja u holističkom smislu. I ako se zapitamo tko zapošljava većinu ljudi koji jesu obrazovani, vidjet ćemo da to nije država, to je privatni sektor. Poslovi dolaze iz privatnog sektora, radna mjesta dolaze iz privatnog sektora, tako da obrazovanje postaje usluga privatnome sektoru. Međutim, kroz naš način razmišljamo ne uključujemo privatni sektor, naročito u zemljama u razvoju. E, ne uključujemo ih u e, pružanje obrazovanja. Privatni sektor smatramo odvojenim od nacionalnog gospodarstva određene zemlje. Međutim, e, pogledamo li malo bolje, vidjet ćemo da svaka zemlja u razvoju koje kojoj postoje radna mjesta, vidjet ćemo da svaka mantra MMF-a ili Svjetske banke treba biti da se sreže broj radnih mjesta u javnom sektoru i da se poveća udio zapošljavanja u privatnom sektoru. Dakle, bilo da govorimo o prirodnim resursima, rudarstvu ili uslužnom sektoru, um, poput um, uh, Vijetnama koji primarno ima uh, uslužni sektor, vidjet ćemo da taj privatni sektor uglavnom koristi već obrazovane ljude. Primjerice u Šrilanki vidjet ćemo da e, javni sektor zapošljava one koji su manje obrazovani. Što želim reći? Pitam se zašto ne tražimo, ne zahtjevamo više od privatnog sektora, jer sve uradimo kako bismo servisirali privatni sektor. Oni su ti koji imaju korist od obrazovanja, a opet od njih ništa ne tražimo. Očekujemo da porezni obveznici ili tko već e, drugi financira obrazovanje, a privatni sektor pritom puštamo na miru. Naročito kad govorimo o međunarodnom e, privatnom e, sektoru koji uopće nigdje ne plaća poreze. Evo danas smo čuli da Facebook, svjetska, najvrijednija svjetska kompanija, plaća manje poreza od od, od jednog običnog e, građanina Velike Britanije. A što smo od njih tražili vezano za osiguranje obrazovanja u zemljama u razvoju? Što smo e, zatražili od, od GE e Capital, od nekih drugih firmi ili tvrtki? Što smo od ikoga zatražili? Ništa. A zašto? Da, neki bi mogli početi barem time što će plaćati poreze, već bi to pomoglo. Gospođa Hojpuk i nakon toga gospođa Hautala. Mikrofon molim. Yeah, thank you very much, uh, chair. Uh, Hvala vam. Mislim da su se izlaganjima i u raspravi istaknule dvije teme, a to je da sukobi da su sukobi dugotrajni i vidimo tu situaciju i u spigličkim kampovima u kojima izbjeglice ponekad žive po 20 godina kao e, izbjeglice Somalije u kampovima u Keniji i naravno da ako ne vide nikakvu nadu u život nakon kampa i ne vide da je moguće vratiti se. Stoga mislim da je jako važno da se obrazovanje pruži e, nekoliko naraštaja Možda bih htjela vidjeti malo veći naglasak na situaciju u izbjegličkim kampovima u, našoj, e, u našem nacrtu rezolucije, tako da ću pripremiti nekoliko amandmana. Jer vidim da zapravo se ne spominje prečesto. Druga stvar, vidimo i to je uneseno u nacrt rezoluciju da države u kojima je situacija osjetljiva da pante ispog nedostatka sredstava za obrazovanje i da cijeli naraštaj napuštaju školovanje. Drago mi je vidjeti da Europska unija financira svjetsko e, partnerstvo za obrazovanje, to je jako dobra organizacija i smatram da stvarno pomažu u uspostavi obrazovnog sustava u e, zemlji Stoga smatram da stvarno zaslužuje mm, financijska sredstva. Svjetsko partnerstvo za obrazovanje može vrlo brzo mobilizirati i pokrenuti e, inicijative kojima će se pomoći djeca u školama. E, zanima me može li Europska unija više surađivati e, sa međunarodnim dijalogom o izgradnji mira. To je takozvani G7 plus za zemlje u kojima je situacija osjetljiva, jer čak i milenijski ciljevi održivog razvoja nisu e, ispunjeni u takvim državama zbog nedostatka e, infrastrukture i nedostatka infra državne strukture, a vidim da je Europska unija surađuje sa Južnim Sudanom, kojeg su spomenule i naše gošće, zašto onda ne bismo pokušali e, okupiti sve te resurse i ostvariti bolje rezultate? Kad je riječ o obrazovanju u izvanrednim situacijama, slažem se sa govornicom koja je rekla da bi e, naslov naše rezolucije trebalo biti obrazovanje djeca u izvanrednim situacijama i u zemljama u kojima izvanredne situacije, kojima su izvanredne situacije dugotrajne. Zatim spomenuli smo da je obrazovanje ulaganje u društvo, u zajednicu, posebice u djevojčice i u žene. Neke stvari treba malo bolje razumjeti, a to je da obrazovanje će omogućiti e, ženama i djevojčicama e, poštivanje ljudskih prava. Vidjela sam da Angelina Jolie financira jednu školu u Keniji, mm, to je škola za djevojčice. I to je mm, vrlo dobra ideja, zato što mm, na taj način djevojčice neće riskirati da ih e, roditelji gurnu u prisilan brak u ranoj dobi, već će se moći e, na miru školovati. Tako da smatram da bismo trebali podržati takve inicijative. Hvala vam, a sada Marija Hojbrug. Hvala vam puno. Hvala vam na ovom detaljnom pregledu o obrazovanju djece izbjeglica u izvanrednim situacijama. Pozdravljamo činjenicu da je proračun povećan, no shvaćam da postoji još uvijek ogromna praznina, ogroman jaz s onime što nam je potrebno u humanitarnoj pomoći Treba nam više novaca, zato što je i kriza sve više. I te krize pogađaju sve više ljudi. Stoga nam je potrebno sve više financijskih sredstava. Ako premještamo novac, to je sredstva iz eh, jednog naslova u drugo, recimo iz zdravstva i ehm, obrazovanja, to nije rješenje, treba nam, sveukupno nam treba više sredstava. Gospođo uh, Lorenz, spomenuli ste nekoliko brojki, spomenuli ste povećanje i mene zanima koliko su ta sredstva sigurna. Je li to stvarno u proračunu i može se potrošiti? Dakle, može li se odmah koristiti? Zato što ako nema novaca iza svega ovoga što govorimo, mislim da ćemo imati ozbiljnih problema. Ja, Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Nakon što sam poslušao naše e, stručnjakinje, mislim da je ovdje jasno da ovdje problem nije samo novac. Novac se pronađe na ovaj ili onaj način. Ono što moramo shvatiti jest e, da se taj novac ne e, troši na usredotočen način. Očito je da nema dovoljno suradnje između različitih institucija. E, pomoć za razvoj je jedna stvar. Ako poslušamo da komisija radi jedno, zatim zemlje članice rade na razvoju vlastitih razvojnih politika, zatim imamo Europski fond za razvoj koji još uvijek nije mm, sastavni dio europskog proračuna već e, ga dijeli jedno drugo tijelo. A i to je nešto što moramo iskoristiti. Moramo iskoristiti sva sredstva koje imamo u svim fondovima. Gospođa predsjedateljica je spomenula naš posjet e, u Turskoj i tamo smo primijetili da nije stvar samo u hrani i u zdravstvenoj skrbi, već se moramo koncentrirati na to kako ćemo mlade je pripremiti za budućnost. To je ključno i obrazovanje je ogroman zadatak svake pojedinačne zemlje. Dužnosti svake države da obrazuje svoje mlade ljude. No naravno postoje zemlje koje uopće ne smatraju da je to potrebno. Na primjer, postoje mjesta u kojima roditelji ne šalju svoju djecu u školu ili ih izvuku iz škole ranije zato što im je potrebno da djeca rade. To je stvaran politički problem. Mnogi su već spomenuli Južni Sudan, bio sam tamo i e, razgovarao s ljudima koji rade u dakle, području razvojne pomoći. Imaju novaca e, da bi izgradili škole, ali nisu imali dovoljno novaca da bi zaposlili nastavnike. I zatim su se obratili e, lokalnim i regionalnim e, dužnosnicima, pitali ih za sredstva i odgovor koji su dobili jest e, bio sljedeći. Pa što će vam uopće škole? Za koga su škole? Moramo shvatiti da jako puno novaca u Južnom Sudanu ide u vojsku. I smatram da moramo im jasno reći da ako žele surađivati s Europskom unijom moraju pokazati svoj dio odgovornosti i reći im jasno da će novac dobiti jedino ako će ga koristiti e, na pravilan način. Što se tiče izbjeglica, ako, su, ako borave u izbjegličkim kampovima može se izgraditi infrastruktura, no s druge strane moramo shvatiti da tek neki žive u izbjegličkim kampama, kampovima. Tek 12 do 13% izbjeglica živi u kampovima, a više od 85% izbjeglica živi u gradovima, u selima. I tu je upravo i najveći problem, zato što vidjet ćemo čitave naraštaje koji će odrasti, a pritom neće dobiti nikako obrazovanje. E, spominjali smo djecu, a netko od vas je spomenuo i mlade ljude. Naši mladi ljudi su iznimno važni i zbog toga podržavam ovaj nacrt rezolucije i usmeno pitanje i stvarno smatram da moramo insistirati na ovoj temi. Moramo se baviti obrazovnim politikama. One moraju biti naš prioritet i moramo na taj način ostvariti bolju suradnju svih e, dionika. Istovremeno smatram da se moramo koncentrirati na posebne skupine za koje ćemo pripremati projekte te istovremeno vršiti politički pritisak na zemlje na one zemlje koje od nas trebaju pomoć, jer one moraju jednako tako shvatiti da je obrazovna politika itekako e, bitna tema. Hvala. Hvala svima koji su sudjelovali. Prije nego što dam riječ našim gošćama, e, ja sam se pripremala za ovu temu i dobila sam jako puno informacija o drugim organizacijama koje se bave ovim područjem, pogotovo recimo iz UNRVE. Oni su e, prošle godine imali prezentaciju u parlamentu o svojem radu i spomenuli su i suradnju s UNICEF-om. Zatim e, organizacija Save the Children. Znam da i mnogi od vas ovdje sudjeluju u tom partnerstvu i žele e, napokon vidjeti promjene. I ja imam eh, nekoliko pitanja, pa možete to dodati na vaš popis. Jedno eh, se odnosi na dakle, sredstva. Dakle, eh, sredstva ne samo za djecu, već i za mlade u dobi od 16 20 godina. Zatim, sredstva koja se daju zemljama koje dobivaju pomoć kako bi uspostavile vlastite obrazovne sustave, u e, Turskoj smo vidjeli e, škole koje imaju dvije smjene. Dakle, u, gradu u kojem smo bili, tamo imaju 400 tisuća e, ljudi više koji tu žive. A zatim, što je sa suradnja sa nastavnicima? Mislim da je UNICEF uključen u plaćanje nastavnika koji rade u kampovima. mislim da oni žele biti bolje plaćeni i privremeno plaćeni jer na ovaj način dobivaju nekakve e, stipendije. Ne znam ko, tko želi najprije odgovoriti, možda predstavnici komisije. Počet ću ja time što ću odgovoriti na vaša pitanja i onda ću još nešto dodati. Zapravo početi ću sa ovim prijašnjim pitanjima. Dakle, želim reći tri stvari. Jedna se odnoči o financiranju, zatim o globalnom e, financiranju i treće o provedbi. Kad govorimo o sredstvima pod kontrolom kolegice iz EKA, moram reći da ako povećamo humanitarnu pomoć sa 2 e, na 4%, nećemo riješiti problem višegodišnjeg planiranja. Imajući na umu dugotrajne krize, da dugotrajne krize i te situacije financira devko. Dakle, tamo mora doći do povećanja proračuna. Brojke koje sam vam pokazala pokazuju da u dakle, osjetljivim zemljama, dakle moramo to odvojiti od zemalja koje ugošćuju izbjeglice. To znači da od 2014. do 2020. da ćemo trošiti 1,7 milijarde eura dakle, u osjetljivim zemljama. I ok, to je odlučeno, to se može promijeniti za vrijeme srednjeročne e, revizije, ali to u slučaju da se ta e, sredstva ne iskoriste. A u principu u brojnim zemljama upravo se s time suočavamo. E, nestabilne zemlje imaju slabe institucije, tamo nećemo dobiti više rezultata uz više sredstava, već uz više provedbenih kapaciteta. Vrlo često mi nismo dio problema, već imamo uh, problem apsorpcije tih sredstava. I to me sada dovodi, dovodi do pitanja provedba. Ovdje nitko ne govori o provedbi. Nitko, svi govore o financiranju, ali nitko ne govori o provedbenim kapacitetima, o upravljanju, o nadzoru, o ljudskim potencijalima koji su potrebni na terenu što je situacija teža, to su vam više potrebniji ljudi. I što je situacija nestabilnija, to imate manje ljudi. Prošle godine sam u svojem izlaganju, započela svoje izlaganje govorom e, time što sam rekla da u nestabilnim zemljama mm, imamo veliki problem sa provedbom i da imamo samo nekoliko tijela koja provode to i to su UNICEF i UNICEF. To je možda sada i za vas problem, a mi imamo sve više problema u zapošljavanju e, stručnjaka. Tako da situacija je vrlo složena. To me dovodi do treće točke, dakle o globalnom fondu, o svjetskom fondu. Osobno ja smatram da fond nije rješenje. Mi imamo e, Imamo ogromnu fragmentaciju, rascijepkanost u recimo mm, sektoru zdravstvene skrbi i obrazovanja. Nije istina da ne postoji fond, postoji globalno partnerstvo za obrazovanje i to je jedini fond. Trenutačno radimo uh, kako bismo osnažili taj uh, fond, treba još upravljačkih kapaciteta, mnogo toga se još mora učiniti, ali nemamo dovoljno sredstava i dobiva tek polovicu onoga što traži, to je 3,5 milijardi dolara. Stoga zašto onda stvaramo još jedan novi fond? I administracija za takve stvari traje deset godina, potrebno je strašno puno vremena da fond postane operativan. Ovdje imamo fond koji postoji sad već nekoliko godina, kojeg možemo osnažiti, koji može funkcionirati i koji već funkcionira bar pola tog fonda funkcionira u nestabilnim zemljama. I što se tiče sredstava za mlade, u 39 zemalja u kojima poslujemo, u kojima smo operativni, pol tih zemalja ima komponente strukovnog obrazovanja. i postoji veza iz, eh, između dakle razine razvoja vlasti i razine razvoja privatnog sektora te povezanosti sa obrazovanjem i zapošljavanjem. Tako da što je zemlja nestabilnija, teže je uspostaviti eh, veze između zapošljavanja i obrazovanja. I zato sam rekla da je e, najvažnije planirati na razini zemlje. Zato što to stvarno ovisi o zemlji. Neke su uspjele podržati vladin sustav i e, dakle integrirati izbjeglice, a u drugim zemljama to nije moguće ili e, vladine politike to ne dopuštaju, stoga moramo uspostaviti paralelne sustave i voditi ih kroz nevladine organizacije. I posljednji komentar Imamo 60 milijuna eura kroz razdoblje za 7 godina upravo za obrazovanje u nestabilnim zemljama. I prvo na što ćemo e, se koncentrirati je e, edukacija nastavnog osoblja koja trenutačno nije e, primjerena. Hvala vam. Hvala lijepa. Ja ću se osredotočiti na dva pitanja koje je uputio gospodin Štirt. Pitanje je koliko će biti ovo povećanje od 4%, nema, do koliko će ljudi dopriti. Sada imamo 23 milijuna eura, koliko je izvojeno do kraja godine to ćemo potrošiti i tu ćemo uspjeti dopriti do 1,5 milijuna djece u 20, 26 zemalja. No sve će ovisiti o tome kakve će nam partneri predložiti projekte. Mi surađujemo sa nevladinim udrugama, Ujedinjenim narodima i Crvenim križom i Crvenim polumjesecom. Dakle, imamo različite projekte i neki projekti uspjevaju obuhvatiti e, stotine ljudi, a onda imamo i neke šire projekte koji su možda koji zapravo uspijevaju obuhvatiti mnogo veći broj ljudi. Dakle, postavlja se pitanje, dakle, ovisit će o tome na koji način ćemo usredotočiti sredstva. Zatim bila je dana izjava da postoji velik broj inicijative. slažemo se s time. Kao što je rekla i kolegica, svi se slažemo da je koordinacija od iznimno velike važnosti da treba smanjiti transakcijske troškove. Mislim da se s time svi slažemo, to je naprosto jedno zdravo razumsko rješenje. Da, pitanje je kako to postići i kako spriječiti ljude da pokreću nove inicijative. A mnogo inicijativa zapravo dolazi iz UN-a. Možda bismo trebali razgovarati s tima e, s njima o tome. Nemam ništa protiv toga da bivši premijeri pokreću inicijative, no isto tako ima i nekih inicijativa iz privatnog sektora i ono što je važno jest osigurati koordinaciju, tako da ako u jednom fondu nema dovoljno sredstava, zašto bi se više sredstava izdvojilo za neki novi fond? Izvolite. Hvala lijepa. Mislim da su ovo bili zanimljivi komentari od zastupnika. Hvala svima i mislim da zapravo tu dolazimo do čitavog niza pitanja za koja nemamo vremena. Što se tiče obrazovanja i životnog standarda, mislim da su to ključna pitanja u izbjegličkim kampovima, ali i gradovima. I dakle, mislim da je jedno od osnovnih pitanja kada govorimo o izbjeglicama pravo na rad E, dakle bilo kakva osposobljavanja mladih ljudi e, treba uzeti u obzir i zapravo situaciju na tržištu. Ja sam već radila na obrazovnim programima. Mi smo obrazovali velik broj krojača i pekara, međutim na kraju se pokazalo da za njih nema posla. Dakle, pitanje je za što će se oni obrazovati, jer e, mi moramo pomoći jer u protivnom ćemo ih zapravo dovesti do situacije da će biti demotivirani. Mislim da je to uistinu zastrašujuće. Što se tiče Južnog Sudana, ja sam tamo živjela četiri godine, radila sam u Ministarstvu obrazovanja to je inače bio jedan e, program osnaživanja institucija iz SAD-a e, prije rujna 2013. godine kada je došlo do sukoba među plemenima. Međutim, svi obrazovni programi su doživjeli neuspjeh. Čini mi se da je za mene bilo najviše frustrirajuće to da sam imala osjećaj kao da je to rupa koja ima, kao da je to jedan, e, kao da taj sustav ima rupe Mislim da je obrazovni sustav nešto što je element jednog šireg sustava i mislim da je to bilo najviše frustrirajuće za mene kada sam radila u Južnom Sudanu, kada sam vidjela e, što se dogodilo sa Ministarstvom obrazovanja i kada su ljudi naprosto otišli, pridružili se sukobu. E, mislim da je možda najveći uspjeh bio taj da se uključe i roditelji i skrbnici. E, kako bi oni shvatili vrijednost e, obrazovanja, oni moraju biti sastavni dio obrazovnog sustava. Mislim da su internati dobro rješenje, jesu skupi, no u konačnici se moraju uključiti roditelji i skrbnici, oni moraju shvatiti vrijednost obrazovanja vlastite djece. Isto tako treba obrazovati i odrasle, bilo je nekih programa u Sjevernom Iraku za E, opismenjavanje odraslih i također su, smo vidjeli isto tako i neke primjere roditelja koji su hrabrili svoju djecu da se dalje obrazuju. Što se tiče e, Libanona i drugih zemalja, Libanona, Jordana, e, dakle tu postoje brojne napetosti, pitanje je obrazovnog sustava koji nema apsorpcijsku sposobnost, koji teško može osigurati obrazovanje za vlastitu djecu, a kamoli za prognanike. E, isto tako roditelj, nastavnici ponekad imaju tri do četiri smjene i e, situacija je uistinu vrlo teška. Ja sam i sama nastavnica, mi surađujemo sa nastavnicima i pokušavamo ih obučiti kako se nositi sa tako kompleksnim obrazovnim situacijama. Nevladine udruge se optužuju da oni preuzimaju nastavnike zato što im nude veće plaće. Dakle, moramo biti vrlo svjesni činjenice da ako obrazujemo nastavnika da ih moramo i zadržati. Ako govorimo o visoko kvalitetnom obrazovanju, moramo se oslanjati na kvalitetnu nastavu, za to su potrebni kvalitetni nastavnici i profesori. Hvala. I na kraju sa terena, izvolite gospođo Skinner, hvala, teško mi je bilo pratiti Lucy, ja ću se možda nadovezati na situaciju u Libanonu i imajući u vidu i vaš nedavni posjet, mi imamo partnerstvo s Europskom unijom i posebno kada govorimo o priljevu ljudi u Libanon, vidimo da se tamo oni koncentriraju u najsiromašnijim dijelovima zemlje i programi na kojima mi radimo nisu usmjereni samo na potporu izbjeglicama, nego i podržavanje najsiromašnijih slojeva libanonskog društva. Dakle, to ide i usmjereno na unapređenje socijalne kohezije, međutim to je nešto što se pojavilo i prije krize. U ovakvim e, strašnim situacijama zapravo se pojavlja jedan paradoks i zapravo je teško otvoriti politički prostor za djecu na Kosovu e, se pokazalo da postoji jedan paralelni obrazovni sustav. Nakon e, kraja rata počelo se razgovarati o jedinstvenom obrazovnom sustavu. Dakle, tu je situacija pomalo paradoksalna, posebno što se tiče e, privatnog obrazovanja i javnog obrazovanja. I čini mi se da je zapravo na kraju najvažnije kao zaključak navesti potrebu za koordinacijom, da kako postoji velik broj inicijativa, postoje nedostatak financijskih sredstava, ali isto tako i neke nedosljednosti u provedbi. Prema tome moramo se dobro koordinirati u oba područja. U nekim kriznim situacijama na terenu se pokazuje, se pojavljuje pristup e, klastera, što znači da se svi akteri mogu uključiti. E, inače, to predvodi UNICEF i mislim da je to dobar, dobra, dobar način koordinacije rada. Što se tiče obrazovanja, očito je da nema dovoljno sredstava, dakle trebaju se e, podržati inicijative, međutim tu mora postojati dosljednost i koordinacija. Hvala, mislim da smo imali vrlo dobru razmjenu mišljenja, međutim postavlja se pitanje što sada učiniti, kako postići koordinaciju i dosljednost i kako se pobrinuti da ne dodajemo i mi nove inicijative, već postoje vrlo kvalitetne inicijative, treba ih objediniti. Mi ćemo svakako raditi na tome. Zahvaljujem našim govornicima. I podsjećam kolege da je rok za predlaganje amandmana u srijedu ovoga tjedna 14. listopada do 12 sati, a glasovat ćemo 10. studenog. I mislim da možemo dodati riječ dugotrajni sukobi. Mislim da se svi slažu s time. Hvala lijepa još jedan put. Okay. So, um, in fact, that, that item takes quite neatly. I mislim da se tu možemo odmah nadovezati na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće iz posjeta jugoistočne Turskog u Gaziantepu. E, to je bilo malo izaslanstvo u kojem sam sudjelovala ja, Joakim Zeller i Norbert Neuser. Prije nekih mjesec dana smo bili u, na jugu Turske. Ovaj posjet je organiziran e, prije nekoliko mjeseci, mnogo mjeseci prije nego što se izbjeglička kriza našla u medijima i svi možete pročitati detaljno izvješće o tome što smo tamo, na čemu smo tamo radili. E, samo da kažem, dakle, što smo tamo ustanovili. Većina ljudi ne živi u izbjegličkim kampovima, samo njih 15% žive u kampovima. Velika većina tih 1,9 milijuna živi u zajednici, dakle pokušavaju živjeti u zajednici. Mnogi od njih su tamo već godinama, oko tri godine, nemaju više novca i vrlo im je teško ostati u Turskoj. Što se tiče situacije u Turskoj, imajući u vidu trenutna zbivanja, mislim da će to biti još jedan poticaj za ljude da napuste Tursku, jer e, temeljem onoga što sam e, vidjela na terenu i iz razgovora s agencijama, mislim da trebamo odati počast Turskoj. E, oni su izdvojili mnogo novca i vremena pokušavajući pronaći mehanizam za integraciju izbjeglica iz Sirije. Međutim, tamo su i izbjeglice iz Iraka, Afganistana i nekih drugih zemalja. Što se tiče samih kampova, međunarodni donatori smatraju da mogu poslužiti kao dobar primjer. Tamo smo vidjeli neke izvrsne inovativne programe, agencije kao što su World Food Program i umjesto dakle da dostavljaju hranu u kantinama, oni daju kreditne kartice e, i obitelji koriste te kreditne kartice kako bi kupili namirnice u kampu, na taj način zapravo mogu imati dojam da žive normalni život. Isto tako su organizirane tržnice u kampovima, dakle uistinu su uloženi napori da bi ljudi imali dojam normalnog života. I tamo ima i nekih izvrsnih projekata koje provodi UNICEF. Također se daje, pruža obrazovanje djeci koja su prošla kroz traume, neka od njih se izgubila članove obitelji. Isto tako unutar zajednice smo primijetili sljedeće, Žoakim će nešto reći o obitelji e, gdje su djeca koja su izgubila roditelje, no većina njih je rekla da su tamo proveli već tri godine i da zapravo nemaju nikakvu nadu, niti za povratak u Siriju, niti imaju neku perspektivu. Osnovni problem je što nemaju radnu dozvolu u Turskoj i to se zapravo sad čak postala tema predizborne kampanje među e, političkim strankama, dakle neki se zalažu za to da se da radna dozvola izbjeglicama iz Sirije kao radnicima gostima. Međutim, to nije lako s obzirom da u Gaziantepu ima 1,4 milijuna ljudi, a od toga 400 tisuća sirijskih izbjeglica. Mi razgovaramo o tome da u neke zemlje dolazi veliki priljev izbjeglica, međutim to nije niti blizu broja zabilježenog u Turskoj. Spomenuli smo i Jordan i Libanon, mislim da su tamo životni uvjeti izbjeglica gori nego u Turskoj. Dakle, što, što ja mogu zaključiti temeljem tog posjeta? Mi smo na plenarnoj sjednici prošloga tjedna po prvi puta razgovarali o internim i eksternim aspektima izbjegličke krize zajedno i mislim da, se, da, da smo to trebali učiniti ranije to su dvije strane iste medalje i mi ne pomažemo zemljama tih zemalja da ostanu u Turskoj, u Jordanu ili Libanonu. Mi nismo imali mehanizam kako bismo mogli obraditi njihove zahtjeve da ti ljudi izravno iz tih zemalja dođu do Europe i upravo zato su oni e, zato su koristili brodove. Mislim da trebamo nešto zaključiti iz toga. Mi smo to učinili u nekim drugim situacijama u Africi Primjerice, kada su ljudi išli preko UNHCR-a, UNHCR ima za to potrebno znanje i mislim da uistinu trebamo povezati unutarnje i vanjske aspekte i mislim da nam je potrebno više financijskih sredstava. Trenutno u EU vidimo da države članice djeluju nekoordinirano. To nije bio, dakle, Sjevernoj Europi je stav bio ostavit ćemo, prepustit ćemo to Južnoj Europi, neka se oni bave time i zapravo e, tu dolazi do jedne kombinacije neuspjeha politika Europske unije što je dovelo do vrlo zahtjevnog okruženja i situacija je sada dvostruko teža e, nego da smo to od početka e, riješili, da smo tome pristupili na pravi način. Mislim da su agencije na terenu uistinu vrlo angažirane, da izvrsno odrađuju svoj posao kao i organizacije civilnog društva, UN-ove agencije i Evropska unija također pruža pomoć i neki djelatnici u Gaziantepu vjerojatno će, e, vjerojatno šalju izvješća u Briselu, međutim to negdje stoji u ladici. Većina ljudi koji ovdje dolaze upravo nam stižu iz Turske, a mi evo sada je prošlog tjedna organiziran sastanak na vrhu s predsjednikom Erdoganom i došlo je do tog e, napada u Turskoj e, što će dodatno zakomplicirati situaciju. Evo da ću sada riječ kolegi Žokimu. Da, ovo je uistinu bio jedan kratak posjet, ali iznimno zanimljiv. Mnogo toga smo postigli ono što smo vidjeli nas se jako dojmilo. će vrlo detaljno, neću prolaziti kroz sve stavke, međutim, samo želim istaknuti da ovaj sukob u Siriji i Iraku već dugo traje, e, već godinama, to nije ništa novo i kada nam se učini da, su, da je kriza daleko, moramo biti svjesni sljedećeg, citirat ću Fausta, kada se nešto događa daleko u Siriji ili Turskoj, kakve to ima veze sa mnom? Ako mi stječemo dojam da se to nas ne tiče, moramo biti svjesni činjenice da to nije točno. Na jugu, jugoistoku Turske živi oko 2 milijuna izbjeglica iz Sirije. Oni su tamo registrirani, dakle ne govorimo ovdje o Sirijcima u Jordanu ili Libanonu. Tamo je omjer otprilike jednak. E, u Turskoj živi oko 2 milijuna, 220 tisuća njih živi u izbjegličkim kampovima. Oni raspolažu osnovnim e, potrebštinama, ispunjene su im osnovne potrebe, međutim obrazovanje je vrlo rudimentarno i samo za djecu i ono što vidimo jest ponavljanje situacije u izbjegličkim kampovima gdje su prije 30-40 godina bili palestinci. Većina sirijaca opredjelilo se za to da ne živi u izbjegličkim kampovima, žele imati veću slobodu kritanja, tako da uglavnom žive u gradovima i selima i dok je gospodarska situacija bila bolja u Turskoj, oni su imali i mogućnost da e, rade, doduše na crno. Nije ovdje, to se ne odnosi samo na Sirice, nego i na ostale koji su u to vrijeme koji su se zatekli u Turskoj, gdje se na njih gledalo kao na jeftinu radnu snagu i oni su tu situaciju prihvatili. Međutim, u međuvremenu je došlo do pogoršanja gospodarske situacije u Turskoj. Kao što je spomenulo predsjedateljica, politička situacija je nestabilna, došlo je do sukoba između turske vojske i pripadnika kurdske manjine. Situacija se iz dana u dan pogoršava. A da kako da to dodatno komplicira i situaciju u kojoj se nalaze izbjeglice na teritoriju Turske. Oni tamo žive. U nekim slučajevima to su ljudi koji uistinu žive na društvenim marginama, žive u garažama i zapravo se ne bi moglo reći da oni tamo žive besplatno, nego čak moraju unajmiti garaže od vlasnika njih se eksploatira, a ukoliko imaju nekoga u inozemstvu koji može financijski pomoći, onda tek preživljavaju. Međutim, tu mogućnost nemaju svi. Situacija je sve složenija, posebno za ljude koji su ranjeni tijekom rata. Ja sam se susreo sa nekoliko takvih osoba. Jedna djevojčica koja je amputirana ruka, dvije noge, zatim otac obitelji koji nije, kojemu nije pružena hitna pomoć kada je bio ranjen u bombardiranju i on je zapravo vrlo teško ranjen, ima teške opekline, međutim primoran je raditi kako bi njegova velika obitelj mogla preživjeti. Dakle, situacija je sve lošija i potpora koju je Turska do sada pružila neće se moći nastaviti u nedogled. Dakle, postavlja se pitanje kamo će ti ljudi otići. E, Turci su inače zatvorili granicu prema Siriji i meni je rečeno ako netko dođe iz Alepa ili Homsa da se događa to da ako je očito da je ta osoba ranjena u bombardiranju, onda se njima dopušta ulazak u Tursku, međutim za sve ostale građane Sirije granica prema Turskoj je zatvorena. Također mi je rečeno da se za ulazak u izbjeglički kamp mora obaviti registracija u Ministarstvu vanjskih poslova i to nekoliko tjedana ranije i ako netko želi otići i vratiti se nema tu mogućnost jer nema dopuštenje e, turske vlade, dakle situacija je sve teža. Međutim, ovdje treba razlučiti ljude koji odlaze iz Sirije u Tursku. Dakle, oni imaju određen status, njih se smatra gostima, barem na neko privremeno vrijeme i također imaju status osoba kojima treba međunarodna zaštita. Dakle, ako govorimo o gradovima kao što su Alepo, Homs i općenito sjever Sirije, Turski osje, Turci osjećaju određenu odgovornost. Između ostalog, to je bilo nekada u sastavu Otomanskog carstva. U Gaziantepu smo bili okruženi ljudima iz Iraka, Afganistana i Pakistana i nitko se ne brine za njih. Oni nemaju status e, osoba koji imaju međunarodnu zaštitu, ljudi koji su došli iz Iraka e, su tamo već dvije ili tri godine i nemaju mogućnost, nije im dopušteno da se vrate, barem je tako rečeno. E, izgleda da iračke vlasti ne žele da se oni vrate i ne dopuštaju im to. Tako da nam se čini da je situacija sve kritičnija, broj ljudi je sve veći. I kao što smo mogli primijetiti i nedavno u Njemačkoj, ljudi imaju osjećaj da se ne mogu više vratiti kući, kriza i dalje traje, rat dalje bjesni u Siriji i pokušavaju preživjeti u zemljama gdje imaju izbjeglički status. Dakle, to je bila situacija do sada, međutim sada je to sve teže i teže. I što se onda događa? Oni pokušavaju pronaći neku drugu opciju. Posebno mladi dobivaju pomoć kako bi otišli drugdje, kako bi se zaputili prema nekoj drugoj zemlji, ne bili tamo zaradili novac i poslali novac ostatku svoje obitelji u Turskoj, budući da ono što čime oni tamo raspolažu nije adekvatno za da bi se mogla prehraniti čitava obitelj. I to je ono što zapravo potiče ovaj val izbjeglica prema Europskoj uniji, čemu sada svjedočimo i to je nešto što će se nastaviti. Dakle, tu treba spomenuti humanitarnu pomoć na terenu, to je dakle prioritet i kao što smo mogli čuti, e, pružanje zdravstvene skrbi, organizacija zdravstvene skrbi također nije na razini. Mnogi ljudi su u situaciji da im je zdravlje ugroženo u ratu i da kako tu je i pitanje obrazovanja mladih, naravno i dostavljanje pomoći u hrani. Ono što je uistinu odlučujuće jest e, sagledati ne samo države koje su uključene u sukob, nego i sve koje se nalaze u okruženju. Mi svi moramo nešto poduzeti da bi se došlo do rješenja. U protivnom se bojem da će za nas, a i njih biti sve više poteškoća a uistinu ne bih htio sada početi razmišljati o mogućim posljedicama takve situacije. Želio netko uzeti riječ? Analiz? Hvala vam lijepa. Evo ja sam jučer bio u njemačkoj izbjegličkom kampu a, i vidio sam kako su mladi ljudi pobjegli da ne bi bili u Asadovoj vojsci. Rekli su mi da su dvije trećine a, mladih muškaraca odvezeni, odnosno 130 ljudi ih je e, uhvaćeno. E, imaju su jako dobru podršku i rekli su mi da e, većini obitelji nisu u kampovima, već u Siriji. Dakle, radi se o jako velikom broju, nemam sad točan broj, ali imamo jako veliki broj dokumentiranih osoba koje su pokušale dovost dovesti svoje obitelji koji su ih pokušali te obitelji izvesti iz Sirije. Dakle, postoji jedan veliki broj ljudi za koji još uvijek ne znamo jer nisu registrirani. Puno njih ima djecu i koliko sam vidio većina ih, e, njih su mladi muškarci, ali e, veliki broj njih ima obitelji. I zbog toga imamo veliku predstojiću humanitarnu krizu. Moramo pronaći druge načine na koji ćemo im pružiti humanitarnu pomoć. Dakle, onima koji e, traže e, izbjeglički azil. Većina e, raseljenih su raseljeni unutar Sirije. Mi smo imali okrugli stol sa organizacijama civilnog društva i drugima koji rade u Siriji, oni se izlažu e, velikim rizicima e, u pokušajima da podijele humanitarnu pomoć. E, u Damask se ne propušta pomoć, dakle tu su ogromni izazovi u pitanju. Izvolite, je li netko želi nešto dodati? Još jedan komentar. Linda i ja smo razgovarali o pitanju sirijskih izbjeglica u Turskoj. Međutim, to je tek jedan dio problema. Još jednom želim naglasiti da je puno ljudi iz Iraka i e, konflikt, sukob u Iraku je daleko od kraja, a tu su i ljudi koji su došli iz Afganistana, jer e, i tamo sukob i dalje traje. Primjerice, sjetimo se situacije vezane za Kunduz, gdje, smo šest, gdje je šesto Talibana uspjelo barem e, privremeno 7000 afganskih e, vojnika iz, iz, istirati iz grada. Dakle, imamo sve više i više sukoba, sve više i više ljudi iz Kirgistana, Tadžikistana, Uzbekistana koji E, dolaze kao ti e, radnici gosti u Rusiju, a situacija u Rusiji se značajno pogoršala, što znači da oni više ne mogu zarađivati dovoljno i na taj način financirati svoju rodbinu kod kuće. 40% e, sredstava u Tadžikistanu dolazi iz Rusije, a ljudi Um, koji su taj novac slali su zapravo otišli iz Tadžikistana na rad u Rusiju. Uh, većina njih su uh, mladi ljudi od 22 do 50 uh, godina, dakle osobe koje imaju između 22 i 50 godina, a mnogi od njih će se onda iz nemoći javiti ISIS-u. Dakle, to je jedan problem koji traje konstantno i to je pitanje koje moramo e, šire sagledati jer moramo uzeti u obzir i afrički kontinent i druga mjesta u Aziji u kojima e, konflikt i već postoji. Hvala. Europska komisija se javila e, za riječ, međutim istovremeno želim zahvaliti komisiji i delegaciji i našim ljudima u Gazi kad sam govorila o, nespos o nemogućnosti da usvojimo nekakvu zajedničku politiku, nisam e, pritom govorila o komisiji, već o nekim zemljama koji izbjegavaju razgovarati o toj temi. Meni je sasvim jasno da je komisija vrlo e, svjesna te tog pitanja i e, radi na njemu. Govorim pritom sam govorila dakle o onim zemljama do kojih taj problem još uvijek nije, e, do, do kojih posljedica ovog problema još uvijek nisu došle pa o njemu ne žele razgovarati. Zato još jednom e, pohvaljujem rad e, kolegice iz tajništva. Imamo pitanje iz glavne uprave NIR. Mi bismo zapravo kao odvor trebali puno češće čuti o njihovom radu jer se oni bave humanitarnom potporom, humanitarnom pomoći koja je u okviru našeg, e, naših ovlasti. I imamo dvoje govornika iz e, MIRA, zatim Leticija Montecalvo iz e, glavne uprave za humanitarnu pomoć. Tko bi bio prvi? Izvolite slobodno, ja sam samo pobrojala. izvolite. Sami odlučite. Hvala, ja sam Letica Calvo iz glavne uprave EKO. Hvala vam lijepa na izvješću i na misijama. I naime, ja bih htjela vama zahvaliti u ime svojih kolega koji rade na terenu, koji rade na projektima kojima se e, pruža podrška izbjeglicama u Turskoj, ali koji su zaduženi za međugraničnu suradnju između e, Sirije i Turske. U potpunosti se slažem sa svime što je do sad rečeno vezano za teškoće s kojima se susreću sirijske izbjeglice unutar Turske. Govorimo o 500 tisuća djece koja ne pohađaju školu, koja dakle trenutačno nema nikakav, nikak, ne primaju nikakve obrazovne usluge. Dakle, imaju problem s pristupom obrazovanju Zatim tu su poteškoće sa pronalaženjem zakonitog e, posla i zakonitog zapošljavanja za Sirice, a ako ga nađu onda imaju jako niske plaće. Mi kao glavna uprava za humanitarnu pomoć e, radimo neke stvari, a prvo ću vam govoriti o brojkama. Potrebe se unutar Turske povećavaju zbog, e, a naravno zbog proračunskih ograničenja ne možemo pomoći svima, međutim prema e, prioritetima i e, procjeni potreba do sad smo alocirali 36 milijuna humanitarne pomoći sirijskim izbjeglicama koje se nalaze u Turskoj iz i to za sektore poput e, zdravstva, primarnog zdravstva i reproduktivnog zdravlja, zatim obrazovanja i tu su neke inicijative za podršku djece i nastavnika, odnosno pružamo kvalitetno obrazovanje za 7000 djece i trenutačno isto tako razmišljamo i razgovaramo sa IUM-om o nekakvim akcijama spašavanja, radimo s njihovim e, agentima, ali i sa obalnom stražom iz Turske u Advencu. I zbog nedavno e, najavljenog paketa pomoći za sirijske izbjeglice u Iraku imamo nova, nedavno izdvojena sredstva za e, un agencije i za međunarodne nevladine organizacije kako bismo nastavili pružati svoju podršku. Što se tiče potpore u hrani, pokrenuli smo pilot inicijativu sa, sa VFP-om, sa globalnim programom za hranu. To je uglavnom namijenjeno izbjeglicama zato što su e, izbjeglice uglavnom u ruralnim E, područjima, neke od njih su uz granicu uz Siriju, ali neke od njih, neki od njih su u Istanbulu, dakle nisu u e, kampu kojim upravlja AFA. E, što se tiče prekograničnih projekata, u 2015. financijskoj godini dodijelili smo 70 milijuna eura za prekogranične operacije, a kad je riječ o Turskoj, e, dodijeli smo više od 42 milijuna kako bismo dosegli ona područja koja su na sjeveru e, Sirije poput Alepa, Letakije i Leba, gdje su e, glavna žarišna područja, odnosno glavni sukobi. Također pružamo i različite sanitarne potrepštine, hranu i naravno nastojimo doći do najranjivijih u svim tim područjima. Rekli smo da je dakle, nekoliko milijuna ljudi raseljenih u Siriji, 400 tisuća njih je u, u Turskoj i već smo rekli da je jako veliki udio djece. Zbog toga želimo smanjiti njihovu ranjivost. Hvala vam lijepa. E, I imamo e, predstavnika iz glavne uprave NIR. Hvala vam lijepa, ja sam Carlos Cano iz glavne uprave NIR. Nažalost, gospodin Pake je trebao biti tu, međutim, e, imao je jako puno sastanka zbog tragičnih događaja u Ankari od ovog vikenda. E, mi ćemo u bilo kojem trenutku zajedno sa našim kolegama iz službe vanjskog djelovanja biti u stanju, e, biti spremni zapravo doći e, sa vašim odborom razgovarati o ovim pitanjima. Dakle, kad god to budete htjeli, mi smo tu za vas. Vidite, ja osobno nisam previše znala način na koji vi radite, ali kad smo išli u misiju onda smo jako puno naučili o vašem radu i to je jako bitno da znamo što vi radite, naročito u susjedstvu. Hvala vam lijepa. Govorit ćemo i dalje o izbjegličkoj krizi e, i najvjerojatnije o situaciji u Turskoj u narednim tjednima. I Time dolazimo do osme točke na dnevnom redu koja se tiče holističkog pristupa koji nam koji nije postojao zapravo e, kad se govorilo o situaciji u Turskoj. Dakle, e, naša izvjestiteljica Beatrice Besera e, Basterećea je izvjestiteljica za ovo mišljenje vezano za inicija, zapravo za strateško izvješće koje se tiče situacije na Mediteranu i potrebe za holističkim pristupom. Libe je sada, ta grupa je sada promijenila rok za amandmane, tako da ćemo imati malo više vremena za amandmane koje ćemo moći onda oblikovati na način da jasno izražavaju naše mišljenje i e, ono će se e, e, predstaviti na odboru libe. Hvala vam lijepa, zahvaljujem svim kolegama iz grupa, jer smo dobili gotovo sto različitih amandmana, što opet pokazuje da je sve potrebnije i sve bitnije da radimo na ovim amantmanima. Ono što smo do sad napravili mislim jako dobro i pogotovo zato što je ton i sadržaj i fokus ovih amandmana takav da ćemo se koncentrirati na jedan jako bitan e, broj amandmana i osim toga smatram e, da je to jako bitno za izvješće Libera. Kao što je rekla e, predsjednica, do 20.10. se primaju e, amandmani. Jako je bitno da se do tada dogovorimo i da je jako bitno da svi zajedno svojim radom pružimo primjer e, razvoja. Dakle, ovo je izlaganje svih naših kolega vezano za ono što trebamo napraviti. U studenom ćemo imati dokument koji je solidan i koji je pun interesa i konkretnih namjera vezano za ono što želimo napraviti po pitanju migracije. Hvala vam lijepa. Započet ćemo sa e, gospodinom e, koji predstavlja grupu Pučana. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na radu koje je naša izvjestiteljica e, gospođa Beserra uložila i također e, na svim, na radu svih kolega koji su doprinijeli ovim amandmanima. Jer je, kao što je kolegica rekla, podneseno gotovo sto amandmana. Zajedno s njom ću raditi na postizanju što većeg broja kompromisa. U principu predstavljam devet amandmana koji se tiču sljedećih stvari. Širenja pojma ranjivih E, da ne obuhvaća samo žene i djecu, već i starije osobe i osobe kojima je potrebna posebna pomoć ili posebna skrb. Zatim, e, drugi amantman tiče se suradnje sa trećim zemljama e, porijeka i transita i podržavamo legislativni paket komisije u okviru europskog e, migracijskog programa te se traži neodgodiva revizija e, e, dublinskih odredbi, dublinske direktive. Također želim, tražimo uvođenje stabilnih i obveznih mjera kroz jedan europski zajednički sustav azila. To je nešto na čemu radimo već dugi niz godina, očito e, bez uspjeha. Također, kad govorimo o e, zabrani vraćanja e, osoba, ako se osobe vraćaju, moraju se vratiti s u, potpunim poštivanjem njihovih neotuđivih prava. I na kraju e, imamo jedan amandman vezan za potporu razvoju. To je sve. Hvala Hvala vama. Enrique Guerrero. Hvala vam lijepa, predsjednice. Nadovezat ću se na Elis Line, izvjestiteljica u sjeni za moju e, grupu vezano za ovo mišljenje, koje zajedno sa svojim e, talijanskim kolegama koja je zajedno sa svojim talijanskim kolegama u Rimu jer ima primanje kod predsjednika Republike. No dobro, da je ona ovdje, rekla bi vam manje više e, isto što ću ja reći sada. A to je kao prvo e, zahvala Beatrice na e, izradi mišljenja. Imali smo jednu razmjenu mišljenja na prethodnom sastanku, govorili smo o važnosti da se usredotočimo na a, migracijsku krizu u Mediteranu i to na globalnoj razini, ne samo iz perspektive pravnog sustava, već i iz perspektive razvoja u smislu zaštite i migracije. U ime Alice Line moram se složiti sa Beatrice da e, suradnja i razvoj imaju važnu ulogu u borbi protiv uzroka problema koji e, potiču migraciju i stoga mora postojati nekakva veza između politika, e, razvojnih politika i, raz, i politika koji se tiču migracija. Međutim, isto tako smo nam je jasno da se uzroci mogu na neki način spriječiti. Iz perspektive razve moramo znati da razvojne politike ne, ne moraju biti e, kočnica, ne moraju zaustavljati e, ljude koji, odnosno građane koji odluče emigrirati. Oni to mogu napraviti na jedan zakonit način ako traže bolje prilike za svoje živote. Drugim riječima suradnja i razvoj ne moraju se koristiti za zaustavljanje pritoka migranata, odnosno tražitelja azila, ne moraju se e, koristiti kao izlika za zatvaranje granica ili spričavanje izlaza. Isto tako, Mm, imamo fiducijarni fond za Afriku i e, države članice koje u e, njega uplaćuju sredstva koji je bitan za stabilnost regije, ali istovremeno moramo osigurati transparentnost e, odnosno uspostaviti sustave za evaluaciju projekata, kao i nadzor kako bismo bili sigurni da se ta sredstva koriste na ispravan način, odnosno da izravno pomažu e, osobama u potrebi, imajući u vidu da u mnogim slučajevima te osobe e, su žrtve vlastitih vlada e, zato što im se krše temeljna ljudska prava. U konačnici će amandmani koje će izvjestiteljica u sjeni predstaviti a neke sam amandmane i sam potpisao, tiču se zahtjeva prema komisiji da se uspostaje politike i mehanizmi kako bi se maksimizirao utjecaj na razvoj i kako bi se nastavili napori na smanjenju troškova onih koji e, šalju e, odnosno premještaju migrante. Samim time još jednom naša izvjestiteljica u sjeni zahvaljuje Beatriz i e, ističemo da je tih sto amandmana pokazalo zaista e, optimističnu situaciju u kojoj se nastoji postići e, jedna situacija, naime nadamo se da će kad dođe do glasanja biti puno manje od tih sto amandmana, odnosno da ćemo uspjeti postići konsensus. Četvrtak naravno može biti mučan s obzirom na split votes, dakle na podijeljene glasove i na različite druge mogućnosti. I s obzirom na sve ove sva ova razilaženja u mišljenjima. Dakle, jako je bitno nositi se sa migracijskom krizom, odnosno iznaći način da se s time nosimo ne samo sa, e, kroz e, regulativu, ne samo kroz kroz e, humanitarnu pomoć, već i kroz borbu sa uzrocima koji vode do humanitarne krize, a ti uzroci su vezani za političku krizu i to je taj izvor, to je taj razvoj na koji mi kao EU moramo paziti. using the wrong button. Um, Judith Sargentini. Judith. Sargentini. Hvala vam, predsjedateljice. Hvala vam i o zlaganju o posjetu Turskoj. Mislim da je to bio odličan prikaz ovoga čime se bavimo. Hvala i izvjestiteljici Beseri. Ne znam jeste li se već s time susreli, ali mi u odboru za razvoj već jako dugo raspravljamo o tome je li razvojna pomoć korisna ili je to tek tračenje sredstava. I oni koji smatraju da je to tračenje novca bi trebali pogledati trgovinu, zato što što? razvojna pomoć je samo bacanje novca, ne mogu sada se sjetiti prave riječi. Dakle, oni koji su tvrdili eh, da razvojna pomoć da je beskorisna, sada kažu da treba tu istu pomoć povećati jer će to zaustaviti Eh, imigrante. Svaki puta kad vidimo da, će, da se da se gospodarska situacija eh, popravlja, da će više ljude moći emigrirati. No, smatram da poboljšanje gospodarske situacije ne zaustavlja eh, ljude u njihovim namjerama da odu, već im daje mogućnost. Isto tako vidimo da postoje pravila o trošenju razvojne pomoći i po tim pravilima možete financirati sklonište za tražitelja azila u zapadnoj zemlji iz vaše službene razvojne pomoći. I to se i događa u mojoj zemlji. Dakle, išli smo na 0,7 e, našeg BND-a, to je sada palo i vratili se na 0,7 i to čisto zbog toga što tražimo, e, trošimo više novaca na um, zgradnju skloništa za e, azilante u Norveškoj. Dakle, to je više novaca iz e, mehanizma za pomoć za razvoj. Iz odbora za razvoj mišljenje na izvještaj na vlastitu inicijativu iz odbora LIPE je ključno, ne zbog toga što ističemo da imamo izbjeglice koje su ranjivije od drugih, već i zbog velikog makrogospodarskog aspekta, dakle, zašto koristimo našu pomoć za razvoj, kako je financiramo i na koji način će to utjecati na raspravu o um, zaustavljanju priljeva migranata. I kroz taj fokus gledam ovu raspravu za nekoliko tjedana ćemo se susresti sa predstavnicima afričkih zemalja i tamo ćemo se opet igrati igre koliko ćemo, koliko ćemo vam e, pomoći za razvoj dati kako biste vi zaustavili priljev imigranata. To zasigurno neće biti vrlo koristan pristup. Ideje da kombiniramo naše e, sporazume o ponovnom prihvatu sa trgovinom E, načelo više za više koje koristimo za zemlje koje će unaprijediti svoje upravljanje, to nam je svima drago. No prijevod ili tumačenje koje je dalo vijeće prošli tjedan, da više za više može isto tako značiti manje za manje, nije konstruktivan na pristup. Tako da kako bismo mi e, u odboru za razvoj mogli pripremiti mišljenje koje će imati određen učinak, mislim da moramo biti vrlo jasni o e, službenoj pomoći za razvoj, kako je koristiti i napokon e, e, prekinuti taj mit o razvojnoj pomoći i povećanju broja migranata. Hvala vam. Hvala, sada Davor Štir. Hvala vam. Evo samo kratko želim zahvaliti Beatriz. Već znate koji je stav Pučana. Htio bih tek kratko se osvrnuti e, na datume za podnošenje amandmana, na rokove. Bit će izmjena i izvjestitelji u Sijeni će to vjerojatno morati znati. Na primjer u tekstu e, govori se o programu za razdoblje nakon 2015. U međuvremenu je dakle to promijenjeno dakle za razdoblje nakon 2030. Tako da te stvari treba e, izmijeniti. Zatim Enrique je spomenuo e, zakladu za Afriku te e, izgradnju novog konsenzusa o razvoju. Htio sam samo skrenuti pažnju na te stvari. Hvala. Da, rok je prošao, ali ako su se neke nove stvari dogodile ili ako treba uvrstiti neke nove elemente, sigurna sam da možemo pronaći način kako to uvrstiti u tekst. Beatrice će iskoristiti svoju kreativnost i to uvrstiti. Ne možemo samo reći da samo zato što je prošao rok ove stvari nećemo uvrstiti. Dobro, Beatrice. E, pardon, zaboravila sam komisiju. gospođa Suarez iz glavne uprave Home i gospodin Giacomo iz glavne uprave Devko. Želi li netko od vas nešto reći? Opća. Gospođo Suarez, hoćete li vi nešto reći? Hvala. Samo kratko. Mi naravno s velikim interesom pratimo što se događa u odporu Libe te e, doprinose ostalih parlamentarnih odbora, uključujući i odbor za, za razvoj. A što se odnosi na situaciju u sredozemlju? Mi smatramo da je cjelovit pristup onaj pristup kojeg treba slijediti. To je već bilo uvršteno u um, agendu za migracije koja je usvojena u svibnju 2015 i kao što znate u tom se dokumentu definira e, cjelovit pristup za migraciju, osigurava se zaštita onima kojima je to potrebno i pripremljena je kao sveobuhvatni paket koji uključuje i e, unutarnje i vanjske aspekte. Mm, zabilježili smo sve e, što vas brine, te sadržaj vaših amandmana. Neki od tih amandmana su, je komisija već uzela u obzir no dopustite mi da ih kratko spomenem. Pravo na azil je temeljno pravo uključeno u povelju o temeljnim pravima. Naš odgovor na krizu treba zajamčiti poštivanje temeljnog prava na azil. I prvi hotspotovi postaju operativnim. Tu se mm, imigranti prihvaćaju na granicama i vrši se e, identifikacija onih kojima je potrebna međunarodna zaštita, uključujući i kandidate za e, preseljenje. Isto tako identificiraju se oni koji najvjerojatnije neće imati pravo ostati u Europi. Prva preseljenja su već počela nakon usvajanja odluke vijeća o preseljenju. I prioritet e, su naravno najranjiviji pojedinci ako govorimo o glavnim uzrocima imigracije, To je također definirano u Europskom planu za migraciju, razvoj zakonitih puteva u Europsku uniju mm, se mora paralelno odvijati sa rješavanjem e, uzoraka ove izbjegličke krize. Europska unija nudi pomoć stanovnicima Sirije, a pomaže i Tursku, Libanon i i Jordan. Komisija želi razviti novu politiku o e, zakonitim migracijama. Komisija će do ožujka 2016. E, predstaviti paket o zakonitoj migraciji. To će uključiti direktive o e, plavom, plavoj kartici, Hvala vam svima na pažnji i veselimo se konačnom, e, konačnoj verziji izvještaja. Ne znam tko želi e, uzeti riječ u ime glavne uprave Devko. Nemate ništa za dodati. Dobro, hvala vam gospođo Besera, izvolite. Ja želim samo svima zahvaliti na suradnji. mislim da će ovaj interes dovesti do vrlo zanimljivog mišljenja. Ja ću naravno paziti na sve što treba izmijeniti, jer naravno na ovoj temi mm, vrlo blisko surađujem sa tajništvom i jer tekst mora biti što precizniji i ažur, ažuriraniji. Zbog toga inzistiram na tome da na kraju postignemo dobar konsenzus, dobar tekst i ja se nadam da um, ćemo svi zajedno uspjeti pronaći um, dobre kompromisne amandmane. Na taj način će i glasanje biti jednostavnije, ali ne samo to, već ćemo mi biti uh, zadovoljni um, zato što ćemo glasati o stvarnim konkretnim kompromisnim amandmanima. Da, uh, samo da vas podsjetam, mm, ne moramo e, reći sve o svemu, možemo se samo držati našeg e, područja e, djelovanja. Tako da ne moramo imati puno uvodnih izjava, zato što ako imamo previše takvih amandmana, onda se stvari jednostavno izgube. Nije to bio slučaj u u našem odboru, ali u drugima. Stoga smatram da moramo imati jasnu poruku za odpor Libe. Tako da ako imate e, amandmane koji nisu toliko fokusirani, možda nije da se ne slažemo s vama, nego jednostavno smatramo da to spada pod e, nadležnost Libra. Tako da mislim da je bolje da se koncentriramo na jasnu poruku i da e, pomognemo našoj izvjestiteljici. Mislim da ona ima jasnu poruku i da ne moramo dodavati još deset stranica. Dakle, glasanje je predviđeno za 10. 10. E, studenoga. A sada prelazimo na zadnju točku našeg dnevnog reda. A to je e, naš, posjeta našeg odbora, dakle na summit UN-a. Samo da vas podsjetim da sutra imamo sastanak sa predstavnicima nacionalnih parlamenta i s njima ćemo razgovarati o, o provedbi e, novih održivih ciljeva za razvoj i e, o tome koliko su ispunjeni milenijski razvojni ciljevi. A sada dajem riječ našem izvjestitelju koji će nas izvijestiti o tome e, što se događa. Hvala vam. Summit u New Yorku je bio uspješan i prije nego što smo mi e, stigli, zato što je dokument već bio dogovoren. Tako da u tom smislu nismo morali proživljavati stres i čekati ishod dugotrajnih pregovora, već smo znali da ćemo dogovoriti sedamnaest. Um, održivih ciljeva za razvoj i 149 um, mjera. Šefovi država i vlada su uh, održali svoje govore, svoje izlaganja, a nakon toga smo imali i interaktivne um, dijaloge koji nisu bili baš toliko interaktivni, ali ipak nam jesu dali priliku, dali su priliku parlamentu da se čuje i glas parlamenta. toga se čuo stav ovoga doma na samitu u New Yorku. Za e, razdoblje nakon 2000 i e, za agendu 2030. mislim da je najvažnija bila provedba i praćenje provedbe 17 ciljeva održiva razvoja. Ta je agenda univerzalna tako da i za Europsku uniju i za zemlje članice i na sastancima nam je potvrđena snažna predanost e, ostvarivanju ciljeva iz te agende. Sastali smo se sa podtajnikom za gospodarska i socijalna pitanja koji nam je rekao da iako će se nova agenda početi primjenjivati 1. siječnja 2016. da mnoge zemlje već rade na svojim nacionalnim programima. Mislim da je za naše izaslanstvo bio vrlo važan i sastanak e, sa e, voditeljem Povjerenstva za statističke podatke iz Velike Britanije koji je govorio o pokazateljima. To je zapravo sljedeći korak kojeg, kojeg očekujemo. Govorio je o oko tristotinjak pokazatelja, no rekao je da je to zapravo, da se, da se na tome još uvijek radi i da će do ožujka sljedeće godine biti definirani pokazatelji kojima će se mjeriti 169 ciljeva naših 17 e, ciljeva održiva razvoja koje će morati odobriti ekostok. Što se tiče migracija izbjegličke krize, naravno to je također bila vrlo bitna tema na svim našim bilateralnim sastancima. Imali smo ih nekoliko sa administratoricom UNDP-a, Helen Clark, sa zamjenicom organizacije un za žene, podpredsjednikom Svjetske banke, te e, sa potajnikom e, za gospodarske i socijalna pitanja. Mm, sastanci su bili vrlo informativni, čuli smo mnogo toga o tome kako će e, Ujedinjeni narodi pratiti cijeli proces. I Čuli smo da će dati svoje poticaje za politički forum na visokoj razini i u pripremi izvještaja glavnog tajnika. Zatim smo imali vrlo dobar razgovor sa, sa potpredsjednikom Timmermansom, povjerenikom Mimicom i potpredsjednicom Mogherini u delegaciji Europske unije. Tamo smo saželi sve naše zaključke i potpredsjednik Timmermans je zaključio rekavši da Europska unija je imala vodeću ulogu u definiranju agende za 2030. Isto tako je naglasio važnost dosljednih politika i mislim da je izrazio čak i dakle, osobnu predanost da će se revidirati interne politike Europske unije u svjetlu e, agende za 2030. godinu. Povjerenik Mimica je na tom sastanku govorio o pokretanju javne rasprave te stvaranju novog europskog konsenzusa o e, razvoju. Osim toga, održali smo i sastanke, na primjer, sa organizacijom Save the Children. Mislim da je Beatrice to spomenula malo prije. Zatim posebnog predstavnika UN-a za uh, migracije i razvoj sa USAID-om. i sa nevladinom udrugom nakon 2015 te e, sa mm, poslovnom koalicijom za obrazovanje. Naš glavni fokus vidio je, bio je vidjeti na koji način se međunarodna zajednica priprema za provedbu ove vrlo ambiciozne e, agende i vratili smo se iz New Yorka s osjećajem da postoje i ozbiljni izazovi, ali i ozbiljne obveze su preuzete i mislim da je jako puno posla već odrađeno u tom smjeru i u pripremi pokazatelja koji će biti usvojeni u ožujku. Hvala. Da, povjerenik, e, povjerenik Timmermans je rekao da e, moramo potaknuti komisiju da razmišlja zajednički a mi to moramo učiniti i ovdje u parlamentu, razgovarati sa odborom za zaštitu okoliša i pozivam sve da e, pročitate govore vaših premijera. Svi su se oni obvezali na čitav niz e, ciljeva. Ima li netko komentare ili pitanja za Davora? Beatriz, želiš li nešto dodati? Ja bih e, samo nešto dodala na ovo što je rekla e, Linda, mislim da je e, Davor odlično predstavio cijeli naš posjet i sve naše sastanke. Mislim da je jedan od najvažnijih zaključaka koji proizlaze iz ovog sastanka na vrhu i našeg posjeta jest da moramo promijeniti način razmišljanja i djelovanja i to moraju učiniti naše vlade također mi, evropske institucije, znamo da ne utječemo toliko na donošenja odluka. Vrlo smo dobro, vrlo smo lijepo razgovarali sa komisijom. No, nakon svih različitih eh, sastanaka koja su nam uljevala jako puno eh, nade, poput recimo onih sa eh, organizacijom Save the Children, koja se bave djecom, koji su naravno budući vođe, budući čelnici i tu se konkretno vidi u što se ulaže. No ja bih htjela istaknuti ono što nam je rekao gospodin Wu Hongbo, on je zamjenik tajnika za gospodarska i socijalna pitanja i on će zapravo voditi postupak definiranja postupaka, e, pokazatelja. Ovoga puta su sve zemlje članice Europske unije potpisale ove obveze. E, ovdje se ne govori o nečemu iza zatvorenih vrata, ovo je svjetski, svjetska obveza. I ako to želimo ispuniti, vlade će morati e, početi razmišljati na jedan drugačiji način. Više se to ne može prepustiti e, određenom ministru, ministru za suradnju i razvoj. To više nije tematska tema. Ciljevi održivog razvoja su cjelovata tema i traže takvo djelovanje vlada. U tom smislu mislim da mi u Europskom parlamentu moramo pružiti svu moguću podršku našim vladama i našim nacionalnim parlamentima da i oni to tako shvate. Hvala. A sada gospodin eh, Pereira. Hvala vam. U ovom trenutku, kada imamo definiran okvir e, ciljeva održivog razvoja, najvažnije je zajamčiti njihovu provedbu. Već smo imali e, konferenciju o financiranju e, razvoja u Adisu Abeba, Abebi, a tamo su rezultanti malo mješoviti nismo ostvarili uh, entuzijastične rezultate koje bi nas mogli umiriti. I još jedan aspekt o kojem, o kojem se već razgovaralo jest uh, praćenje provedbe ovih ciljeva kroz uh, čitav niz pokazatelja. Zato smatram da bi bilo korisno poslušati mišljenje Europske komisije. Komisija ima dugogodišnje iskustvo u e, definiranju e, pokazatelja u svrhu praćenja ciljeva održivog razvoja. I u tom procesu pripreme e, pokazatelja komisija će sigurno imati aktivnu ulogu. Stoga bih ja, gospođo predsjedavajuća, iskoristio ovu priliku i zamolio komisiju da nam kaže nešto Mm, da nam kaže nešto o načinu kako već možda pomaže u definiranju e, pokazatelja za provedbu ciljeva održivog razvoja. Hvala vam. S nama je gospodin Fontini iz komisije. Želite? Želi li komisija nešto reći? Molim mikrofon. Okay, uh, should be okay now. So thank you very much. Uh, Hvala vam. Pozdrav svima. Što se tiče sastanka na vrhu, nemam baš puno što zadodati dodati ovom um, sažetom izlaganju koje smo čuli. Mislim da je to bilo vrlo konkretno. Mislim da nikada nije bilo ovoliko šefova država i vlada u New Yorku. Atmosfera je bila vrlo pozitivna. Agenda je neformalno dogovorena još početkom kolovoza. No bila je to vrlo važna politička prilika da se pokaže politička podrška našoj agendi. I mislim da poruke koje su stigle, posebice iz Europske unije, bile su vrlo snažne potpredsjednik Timmermans, potpredsjednica mm, Mogherini, povjerenik Mimica i vaše izoslanstvo. Mislim da se vas, vaš glas dobro čuo u New Yorku. A što se tiče pitanja koje je postavljeno komisiji, najprije želim reći da je provedba ove agende vrlo važna a zato je ključna definicija pokazatelja. Jer e, sve mora biti mjerljivo i provedeno. Kada smo progovarali o agendi u New Yorku, svi su se e, koncentrirali na ciljeve i na e, ali nije postojao, nije postojao toliki konsenzus oko pokazatelja. Od njih treba definirati povjerenstvo za statističke podatke kroz um, osnivanje jedne agencije koja će se upravo time baviti. Ideja je bilo da nije još e, dovoljno mm, da nije još došlo vrijeme da se razgovara o velikom broju e, pokazatelja u Njorku u trenutku kada su da kada je tamo bilo prisutno toliko šefova država i vlada. i da je to zapravo tehnički proces koji će uključiti um, stručnjake za statistiku iz cijelog svijeta. E, na kraju tog procesa o tome će se izvijestiti UN u ožujku i tada će o tome razgovarati, e, o tome će se razgovarati i usvojit će se na općoj skupštini. Stoga to je proces koji traje. Mi sudjelujemo u tom e, procesu kroz Eurostat i kroz nekoliko statističkih ureda iz zemalja članica koje su članice te e, međuagencijske skupine. To je tehnički dio posla, no on ima i svoju e, dimenziju mm, politika zato što mm, mora predstavljati dakle cijelu agendu. kako bismo osigurali da imamo dosljedan pristup, dosljedni, e, dosljedno stajalište. Organizirali smo u Briselu tehnički sastanak, dakle iz e, dakle, područja donošenja politika, e, iz područja statistike i kroz te uz predstavnike Eurostata. Zato što nam je jako važno da stručnjaci za statistiku čuju mišljenje i ostalih stručnjaka. Tako da to je proces koji se trenutačno odvija. I kad govorimo o tom procesu, govorimo o nizu e, međunarodno dogovorenih pokazatelja. Osim toga, bit će tu još i dodatnih pokazatelja na operativnoj razini, a i svaka zemlja će razviti vlastite nacionalne pokazatelje. Tako da ćemo imati dakle, ta tri koncentrična kruga. Dakle, međunarodni, E, indikatori, dakle regionalni i onda e, nacionalni. Hvala vam. Hvala. Taj je sastanak o pokazateljima bio vrlo zanimljiv i mislim da se pripremaju vrlo zanimljivi pokazatelji, na primjer demokratska odgovornost vlada, ne samo one stvari koje inače, koje se inače mjere. I mislim da bismo u nekom trenutku mogli pozvati E, predsjednika tog odbora u e, Brisel, zato što mislim da on e, sjedi u Londonu. Dat ću riječ još jednom gospodinu Štiru, no jednom, još bih jednom zahvalila radu našom, našem izaslanstvu na njihovom radu u New Yorku. Mislim da ste odradili odličan posao, baš kao i tajništvu. Hvala, sada Davor. I ja bih se zahvalio i komisiji i našem tajništvu, a u pokazateljima predsjednik e, povjerinstva za statistiku je formalno rekao je informalno rekao da, dakle, da iako ovdje, ovo je tehnički dio posla, ipak tu postoje, uzimaju se u obzir i politička razmatranja. To je nešto o čemu smo razgovarali neformalno, ali na kraju će opća skupština morati odobriti te pokazatelje. Mm, Ekosok neće biti e, dovoljan, no dobro, to ćemo e, pratiti. Druga stvar koju bih dodao i sada nemamo vremena o tome e, raspravljati, ali o tome smo već razgovarali na sastanku koordinatora, jest uloga Europskog parlamenta u e, praćenju ovog procesa. I Linda ti si spomenula e, da moramo razmišljati sveobuhvatno, a na to ćemo se vratiti kada budemo raspravljali o tome koja će biti uloga Europskog parlamenta u e, praćenju provedbe ciljeva održivog razvoja. Hvala vam svima koji ste e, e, bili u tom izaslanstvu, a sada je pred nama vrlo važan zadatak. Evo jedna važna najava za sutra ujutro. Sutra imamo glasanje o o provedbi preporuka parlamenta iz 2010. o socijalnim standardima. Mm, dakle, to je glasanje odgođeno. Stoga nećemo glasati u 9 sati. Počinjemo sa sastankom u 9.30. E, tada počinje sastanak sa nacionalnim parlamentima o neispunjenim milenijskim razvojnim ciljevima i novim ciljevima održivog razvoja. Možete li, e, asistenti, molim vas, obavijestiti vaše zastupnike da sutra u 9 sati nemamo glasanja. I time možemo završiti današnji sastanak i vidimo se svi u 9.30. E, hvala vam, hvala i prevoditeljima i evo e, primijetite da smo ovaj završili današnji sastanak malo ranije. Hvala vam.